Dear uh, Dragi kolege, dragi članovi, odnosno zastupnici nacionalnih parlamenta, e, želim vam toplu dobrodošlicu na ovu e, sjednicu. u e, našoj zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor za Europol. Dragi govornici, u ime Europskog parlamenta kao i Estonskog parlamenta veliko je zadovoljstvo pružiti vam dobrodošlicu na ovaj e, prvi konstitutivni sastanak e, zajedničke skupine za parlamentarni nadzor za Europol. Više od 70 E, nacionalnih e, parlamenta ovdje, odnosno predstavnika koji predstavljaju 27 država članica. Drage kolegice i kolege, ovo je jedan vrlo impresivan sastanak i predstavlja ne samo e, interes za Europol koji je bitan za sve nas, nego također i uspjeh i zajedničku suradnju Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta koji blisko surađuje. Prošlo je mnogo vremena od e, rasprave o prvoj ideji zajedničke skupine za parlamentarni nazad za Europol u okviru Konvencije o budućnosti Europe. Kao što ste svi e, svjesni, članak sukladno članku 88 Lisabonskog e, ugovora Europski parlament e, je surađuje sa nacionalnim parlamentima u ovoj zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor za e, Europol i sretan sam što smo svi danas ovdje. Naravno, danas e, ovdje članovi, odnosno zastupnici nacionalnih parlamenta i predstavnici blisko surađuju sa izvjestiteljem gospodinom Dijazom Demerom za Europol i e, tu je e, parlamentarni pregovarački odbor e, pod okrenjem članka 51a konvencije. Zahvaljujem gospodinu Demeri i njegovom timu na njihovom radu. Danas, današnji konstitutivni sastanak označava vrlo važan dan za demokratsko upravljanje Europskom unijom. Danas uspostavljamo zajedničku skupinu za parlamentarni nadzor za Europol. Čućemo govore važnih predstavnika europskih institucija. Također ćemo po prvi puta izmijeniti stajalište sa e, predsjednikom Europskog e, pardon, e, upravljačkog odbora Europola kao i nadzornikom za, europskom nadzornikom za zaštitu podataka. Nadamo se da ćemo sutra usvojiti i poslovnik. Molim vas e, da uzmete u obzir da e, se ovaj e, sastanak emitira i kasnije će na portalu Europskog parlamenta snimka sastanka biti dostupna. A sada dajem s velikim zadovoljstvom riječ gospodinu Rajvu Ajku koji je predsjednik izaslanstva Estonskog e, parlamenta, izaslanstva pri e, zajedničkoj e, skupini za parlamentarni nadzor za Europol. Završit ćemo ovaj sastanak sa zaključcima, odnosno čućemo nešto o zaključcima konferenciji predsjednika parlamenta koji se održa u Bratislavi. I sada dajem riječ gospodinu Ajegu. Izvolite. Hvala vam lijepa dragi kolegice i kolege, dragi prijatelji, dragi su predsjedniče, dragi gosti i dragi govornici i govornice. Molim vas da mi dopustite da se predstavimo ime Brajvo Aeg i ja sam član odbora za pravne poslove Rikikog parlamenta Estonije. Također e, predsjedam e, sigurnosnim tijelima koji se bave nadzorom. E, ja sam izabran e, u Estonski parlament 2015. godine. E, nakon 26 godina rada u službi u policiji i u službi unutarnje sigurnosti. Privilegija je i veliko zadovoljstvo za mene danas da vam zaželim toplu dobrodošlicu na ovaj zajednički događaj sa Europskim parlamentom i prvi sastanak eh, zajedničke skupine za parlamentarni nadzor za Europol. Tijekom sljedeća dva dana imat ćemo vrlo mnogo izvršnih prilika eh, da eh, komuniciramo i veliko mi je zadovoljstvo što to mogu najaviti. Što mogu govoriti na svom jeziku. Kao političari mi znamo kako je važno e, biti viđen e, i kako je važno da e, budemo opaženi kako da se bavimo sigurnošću, osiguravamo sigurnost. U isto vrijeme pozivamo vas da sudjelujete sljedeće godine Republika Estonija slavit će stotinu godina i svi ste vrlo dobrodošli u Estoniju. Ali prijeđimo sada na našu glavnu temu prijetnje e, koje predstavlja međunarodni e, kriminal su velike na europskoj razini. Moramo se boriti protiv takvih prijetnji. Mi imamo na europskoj razini vrlo dobre alate za tu borbu. E, uloga Europola je vrlo važna u sklopu tih alata. Europol zajedno sa mrežom kontaktnih službenika koji dolaze iz različitih država članica pomažu državama članicama da se bore protiv različitih vrsta kriminala. Nakon što je Europol e, osnovan, mnogo se e, promijenilo toga u svijetu, struktura kriminalnih aktivnosti, dinamika. E, mi se suočavamo sa vrlo mnogo međunarodnih kriminalnih prijetnji u današnjem društvu. Mi općenito vidimo da se kriminal pomiče prema kiberprostoru međunarodne aktivnosti borbe protiv ove forme kriminala su postale dio našeg svakodnevnog rada. Što je važnije, jest e, brzina e, koja možemo e, izmjenjivati informacije i reagirati na prijetnju različitim dijelovima svijeta. Maksimalno korištenje mogućnosti koje nudi informacijska tehnologija je stoga vrlo nužno za nas. Ključne riječi ovdje su kvaliteta i kvalitetna razmjena informacija. Te suradnja među različitim tapazama podataka koje su nam dostupne i ovo se mora učiniti. Dakle, moramo e, osigurati da se poštuju ljudska prava i da se zaštite podaci. Također bitno je zadržati tu ravnotežu i zaštititi e, u isto vrijeme e, prava e, građana, a u isto vrijeme se boriti protiv ovih prijetnji. To su naši ciljevi e, koji su bitni za naše parlamente i za Europski parlament. Također je važna i sudska praksa na visokoj razini. Vrlo važan dio, e, vrlo važnu ulogu ovdje ima i Europski sud za ljudska prava. A suradnja je ključna u rješavanju ovih problema. Mogućnost reduciranja opreka, odnosno barijera E, i osiguravanje e, boljeg razumijevanja, parlamentarni nadzor, to sve ide ruku pod ruku uz ostale vrste nadzora. Ja želim svima vrlo plodonosnu raspravu. Hvala vam. Hvala vam lijepa e, Rajbom. Evo bili ste kratki i jasni kao što Estonci obično jesu. Drage kolegice i kolege, ovaj ključni govor je ilustrirao neke od ključnih pitanja o e, kojima ćemo e, raspravljati e, u sklopu nadzora. A sada ćemo čuti dalje govornike prije toga. Pozvao bih moj kolege kojeg sam, kolegu kojeg sam već spomenula. Augustina Diaza Demera, mnogi od vas znate da je on, dakle, potpredsjednik Eh, izaslanstva Europskog parlamenta u zajedničkoj za parlament i nadzor za Europol, kao i eh, dakle eh, predsjednik upravljačkog odbora Europola. I e, sada molim gospodina Demeru da, da zamolio bih ga za riječ. Nakon toga će uslijediti rasprava. Hvala. Señor presidente, señorías, queridos colegas, mis primeras palabras son de bienvenida i de... Štovani gospodine predsjedatelju, dragi kolegice i kolege, dobrodošli svi. Zahvaljujem svim predstavnicima nacionalnih parlamenta na dolasku. Sada ću prijeći na stvar oko koje smo se eh, okupili kao izvjestitelj za uredbu Europola 216 kroz 476 e, pardon 794 e, zadatak je e, pokriti članak 88 koji govori o pravnim temeljima, dakle članak 88 o ugovoru o funkcioniranju Europske unije koji se tiče parlamentarnog nadzora teme koja nas dovodi e, danas ovdje. Dakle, prema tom članku postupak za nadzor aktivnosti Europola će izvršavati e, Europski parlament zajedno sa nacionalnim parlamentima. Nakon toga ja predlažem kao izvjestitelj odnosno u, u lipnju 2013. sam predložio kao izvjestitelj amandman 200 ja sam uzeo u obzir mišljenja nacionalnih parlamenta, organizirao sam niz parlamentarnih sastanaka kako bismo raspravili, detaljno raspravili o tome, na primjer 20. E, lipnja 2013. E, onda u ožujku 2014. ja sam zatražio mišljenja E, od e, dionika i također sam pregovarao sa odborom, nadzornim odborom detaljno e, i složili smo se o članku 51 uredbe o Europolu. Dakle, moramo se koncentrirati na članak 88 Ugovor o funkcioniranju Europske unije i članku 51 uredbe o Europolu. To je 11. svibnja 200 2016. Eh, izglasano na plenarnoj sjednici, a u svibnju 2017. je usvojeno. Smatram da je vitalno da članak 51 uredbe u Europolu bude eh, proveden mm, adekvatno i sada želim reći nešto o tome kako mislim da bi se eh, on trebao provesti. ja sada želim da pogledamo e, govore dvaju govornika, odnosno govornice, Meredith McInnes, potpredsjednice Europskog parlamenta, te e, video poruku e, povjerenika Juliana Kinga. Evo, ako je tehnička služba spremna, možemo pogledati Dobar dan e, svima. Ja sam svjesna da video link nije isto kao da sam tamo prisutna e, i zato želim biti kratka i jasna. E, želim vam toplu dobrodošlicu u Europski parlament. Moja uloga je prve pros predsjednice Europskog parlamenta i želimo snažiti suradnju s nacionalnim parlamentima i smatram da sada u ovom trenutku mi ovdje i vi kao nacionalni zastupnici moramo imati bolju suradnju, tako da se nadam da u mnogo područja možemo to postići. No danas se fokusiramo na Europol i vi imate vrlo važan posao u sklopu suradnje s nama. E, želim također e, reći da smo mi s naše strane e, zaista e, smo se obavezali da ćemo baviti posao, e, dobar posao i mi moramo osigurati zaštitu europskih građana unutar posla kojim se bavi Europol. I znamo da diljem Europe ljudi su vrlo zabrinuti oko sigurnosti i stoga je rad Europola vrlo važan za naše građane. No u isto vrijeme oni žele želimo da postoji politički nadzor tog rada. Dakle, danas smo se okupili svi ovdje u Europskom parlamentu i vi ćete započeti s tim vitalnim radom postoje vrlo mnogo kompleksnih i teških e, e, pitanja na kojima moramo suraditi i ključ ovdje jest suradnja. Surađujemo zajedno mi ovdje u Europskom parlamentu, mi vi kao nacionalni zastupnici mislim da zajednički možemo biti jači i općenito mi e, ovdje i vi u vašim državama članicama možemo bolje surađivati kako bismo ojačali Europu za naše građane. Hvala. Eh, järgmiseks eh, ma annan sõna Eesti Vabariigi siseministrile eh, härra Andres Anveltile. Hvala vam lijepa. A sada dajem riječ gospodinu Andresu Anveltu, ministru unutarnjih poslova Republike Estonije. Dobrodošli, sretni smo što ste ovdje s vama. Hvala Rajvo, dame i gospodo, zastupnici Europskog parlamenta te predstavnici nacionalnih parlamenta. Srdečno vas pozdravljam sve. Želim vam zahvaliti što ste me pozvali danas ovdje na e, ovaj sastanak, što ste mi dali mogućnost da s vama raspravim o važnoj e, ulozi e, Europola. U ovoj okolini koja postaje sve više izazova što se tiče unutarnje sigurnosti. Kada naši građani pitaju tko nadzire policiju, mislim da smo mi pronašli odgovor u ovoj zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor za Europol. Mislim da će ovaj zajednički forum pomoći također da razjasnimo zajedničke izazove na europskoj razini i europski odgovor europskim građanima. Mi svi znamo da je Europa suočena sa nekoliko novih i kompleksnih e, sigurnosnih prijetnji koje postaju e, sve e, očiglednije na međunarodnoj razini naši građani su razumljivo zabrinuti i oni očekuju da Europska unija e, poduzme vidljive i konkretne korake. E, zadnjih godina previše je bilo mm, nevinih žrtava i previše je života uništeno e, zbog terorizma. Organizirani kriminal nalazi konstantno nove modus operandi i naše, e, naša zajednica za provedbu e, zakona mora odgovoriti e, konkretno, adekvatno i efikasno. Također to se odnosi na kriminal u digitalnom svijetu gdje kriminalci imaju te beneficije anonimnosti kiberprostora. Europol ima središnju ulogu u osiguravanju zajedničkih resursa individualnim državama članicama i podrška Europola je ocjenjena kao vrlo vrijednom i korisnom od strane dionika. Države članice, poput Estonije, podupiru stoga e, forenzičku ekspertizu koju osigurava Europol, odnosno specijalizirane jedinice Europola i to je od izuzetne važnosti. No vjerujem da je jednako važno e, to i za veće države članice Europske unije. E, jedinjena kraljevina odlučila je nakon Brexita osvojiti novu e, europsku uredbu. Denmark ima e, rješenje koje dozvoljava e, jednu razinu suradnje, uključujući razmjenu međunarodnih podataka. U ovoj novoj strategiji Europol se koncentrirao na dva ključna područja. Značajan doprinos upravljanju informacijama vezano uz kriminal u Europskoj uniji a drugo područje je maksimalan e, operativni učinak e, koji se tiče podrške državama članicama. Drage kolegice i kolege, želio bih reći nešto o e, tome kako bolje možemo postići ove ciljeve. U području upravljanja informacijama u svrhe osiguravanja unutarnje sigurnosti kreiranju povjerenja između dionika i osiguravanju sigurnosti podataka kao i razvoju interoperabilnosti ostaju još uvijek jesu dakle ključna područja našeg rada. Nova uredba o Europolu daje Europolu sredstva e, kako bi ojačao ulogu e, e, svog središta agencije za provedbu zakona područje pristupa podacima Europola za krajnje korisnike će e, biti definirano što svrhom umjesto e, sustava. A ovo će e, povećati učinkovitost i brzinu procesiranja podataka. Europska unija također poduzima značajne korake prema osiguravanju pristupa bazama podataka e, Europske unije, uključujući sustavu ulaska i izlaska i drugim sustavima. Za estonsko predsjedništvo jedan od najvažnijih ciljeva jest promicati bolje korištanje postojećih e, alata. U svim informacijskim sustavima Europske unije e, interoperabilnost je bitna između različitih sustava. Želim pohvaliti Europol za uloženi trud u području interoperabilnosti. Također smatram e, e, da su vrlo relevantne sve preporuke koje državama članicama što se tiču e, interoperabilnosti. Europol ulaže veliki trud kako bi dao svoje podatke, dijelio svoje podatke sa SIS-om, VIS-om i Eurodactom. Također je bitno promicati sinergije između podataka Europola i drugih sustava, posebice SIS. I moramo nastaviti e, ocjenu, odnosno procjenu e, osiguravanja e, vidljivosti podataka Europola u rješenjima koji se tiču interoperabilnosti. Europol također osigurava informacije koje su bitne za borbu protiv terorizma također krijumčarenje migrantima i ostale ozbiljne kriminalne aktivnosti. Na primjer, e, prijedlog ETS-a osigurava važnu ulogu Europolu u e, premošćivanju jaza što se tiče sigurnosnih provjera za putnike e, koji su izuzeti od obveze imanja vize. Također postoji potreba da države članice sistematično dijele informacije koje se tiču provedbe zakona. usluge e, podrške Europela mogu biti toliko dobre koliko input e, e, tijela, nadležnih tijela država članica. Dame i gospodo, također želim reći nekoliko riječi o drugom strateškom cilju Europola, a to je osiguravanje bolje potpore državama članicama. 2017. godina je važna godina za europski politički ciklus za organizirani i ozbiljan e, međunarodni kriminal. E, politički ciklus Europske unije e, dopušta, odnosno omogućuje da se prijetnje rješavaju na koordinirani i aktivni način unutar suradnje s državama članicama. Vijeće je odobrilo u svibnju e, prioritete koji se tiču e, ovih prijetnji i omogućilo e, suradnju u područjima kao što su pranje novca i borba protiv prijevare vezane uz dokumente i razne druge kriminalne aktivnosti. Vijeće je također naglasilo važnost intenziviranja i poboljšanja suradnje s trećim zemljama, uključujući važne izvore i tranzitne zemlje za različite e, prioritete koji se tiču područja kriminala, kao i relevantne nacionalne organizacije. Vjerujem da je ovo ključno e, za postizanje e, ciljeva i moramo nastaviti sporazume o suradnji sa ključnim partnerima i državama. Vijeće je također naglasilo važnost zadržavanja, jednog stupnja fleksibilnosti e, što se tiče e, nadolazećih prijetnji e, unutarnje sigurnosti Europske unije. Sveobuhvatna analiza terorizma i kriminala u Europskoj uniji je jedan od ključnih zadataka Europola. Moramo maksimalno iskoristiti dobre i strateške analize koje osigurava Europol. Drage kolegice i kolege. E, misija Europola je poduprijeti države članice u sprječavanju i borbi protiv svih oblika ozbiljnog e, i e, kriminala u Europskoj uniji. Kako bi ispunila ovu misiju, države članice moraju osigurati jasne smjernice vezane od njihove potrebe i očekivanja. A Europol mora imati određenu fleksibilnost kako bi e, prilagodio svoje operativne proizvode i usluge e, sukladno tim smjernicama. Upravo zbog toga potreba nam je e, dobar dijalog i ocjena rezultata. Nadam se da će naša rasprava danas doprinijeti ovom cilju. Za kraj želio bih reći sljedeće. Vrlo sam zadovoljan s činjenicom da je upravni odbor izabrao nekoliko jakih kandidata, kandidatkinja za e, mjesto novog direktora, odnosno direktorice e, Europola. E, odluke će biti donešene u bliskoj budućnosti. Ja sam uvjeren da ćemo na najbolji mogući način iskoristiti novi, novi transparentni i jasan iz, proces selekcije. Hvala i želim vam sve najbolje. Muchas gracias. Hvala lijepa. Gospodine Anvelt. a sada ću dati riječ povjereniku Julianu Kingu. Kao što znate, on je Europski povjerenik za sigurnost e, Unije i on će govoriti preko video Hvala na pozivu da vam se danas obratim. Žao mi je što ne mogu biti ovdje osobno, ali ovo je divna prilika da razmijen mišljenja e, sa vama i sa Europskom skupinom za parlamentarni narod. E, interna sigurnost je nacionalna odgovornost, ali e, evropska uloga može i mora pomoći u tome, mora pomoći nacionalnim tijelima E, kriminal ne poštiva granice, imamo zajedničke opasnosti, a jači smo kad smo ujedinjeni. E, pozdravljam činjenicu da države članice priznaju ulogu Europola i to sve više i više. Europolov centar za borbu protiv terorizma pomaže državama članicama pri napadima u Parizu recimo i u Briselu. Europol je pokazao da može koristiti e, operativne podatke kako bismo složili sliku terorističkog rada i to su države članice priznale kao korisnim. Europol e, također e, obavještava o e, terorističkim aktivnostima na internetu. On također i igra važnu ulogu u suzbijanju kibernetičkog kriminala koji također ne poznaje nacionalne granice. 150 zemalja su bile pogođene jednim takvim napadom ove godine. Europol pomože pri takvim napadima u suzbijanju tih napadima i u drugim kibernetičkim e, oblicima napada. Europol ima sve više odgovornosti i njegove aktivnosti e, mogu ići ruku pod ruku s njegovom odgovornošću. E, tu trebamo naravno i parlament i europske parlamente kako bi nadzirale aktivnosti Europola. Vaš nadzor će povećati transparentnost, pojačati odgovornost Europola i njegov legitimitet. E, vi ćete e, u neku ruku usmjeravati taj rad nadzirati utjecaj na prava, e, slobode i zaštitu podataka. Pomoći ćete Europolu da surađuju sa nacionalnim tijelima u suzbijanju kriminaliteta. Želim vam sve najbolje u ispunjavanju ove uloge i nadam se da ćemo i dalje uspješno surađivati. Hvala, hvala vam na vašem angažmanu danas. Hvala lijepa. Hvala povjereniku. Prije no što počnemo raspravu o članku 51 moramo izmijeniti, e, malo izvršiti promjenu za ovom, ovim stolom. Gospodin Butureli neka dođe za predsjedateljski stol. Zahvaljujemo ministru na zanimljivu govoru. ovo je Monsieur Butarelli je Je li gospodin Butarelli ovdje? Nije. E, gracias. Hvala. Gospodin Butarelli je na putu ovamo. On je nadzornik za zaštitu podataka Europske unije. Dok ga čekamo, nastavit ću sa predstavljanjem nadležnosti e, pod člankom 51. To je naša pravna osnova. U prvom redu, još jednom, ako pogledamo članak 58 e, ugovora o funkcioniru Europske unije, 88 to je su zakonodavstvo sa vijećem i svim nacionalnim parlamentima. Nacionalni parlamenti nikada neće imati e, veću ulogu u parlamentu nego danas. U sukladnom e, članku 51 parlament, Europski parlament surađuju i e, surađuju u zajedničkoj e, skupini za nadzor. Radi se o tome da e, nađemo sporazum konsenzusom o temeljnim pitanjima naše skupine. Dakle, imenovanje članova, broj članova, predsjedavanje sjednicama i tako dalje. Kako bismo to, sve to uskladili, poslali smo e, jedan upitnik svim zastupnicima i nacionalnim parlamentima. To je učinjeno još u proljeću. 25 e, e, država članica je odgovorilo na to. Na osnovu tih odgovora Slovačka, Luksemburg, e, Estonija i Europski parlament, predsjedništvo i e, e, komisije i Europski parlament su napravili prijedlog za Bratislavo gdje je u su se sastali 21. travnja ove godine u Bratislavi Osam država članica su da e, poslale amandmane i o tim amandmanima ćemo e, danas nećemo danas o tome govoriti. Nadam se da ćemo sutra usvojiti poslovnik na konstitutivnoj sjednici naše skupine. Vraćamo se članku 51. Politički nadzor Europola i njegovih djelatnosti. E, s tim u vezi imamo razne aktere. E, predsjednik upravnog odbora, e, to je gospodin Britek Pergner. On je ovdje danas prisutan. Kao što znate, savjetodavni odbor se sastoji iz predstavnika država članica i predstavnika Europske komisije. Jedan član naše skupine može prisustvavati kao promatrač. To predviđa poslovnik. Zatim, izvršni direktor. Njega ćemo e, čuti e, za neko vrijeme sada ili e, predstavni i za zamjenici direktora. Imat ćemo ih tri. Sve te osobe se mogu pojaviti u našoj skupini na naš zahtjev kako bismo e, raspravljali o pitanjima u vezi sa djelatnošću Europola. E, u to spadaju i pitanja proračuna. Europski parlament je jedna od glavnih institucija za pa, proračun. A možda ćemo ustanoviti nove centre i agencije Evo, na primjer, imamo Centar za suzbijanje e, kibernetičkog kriminala i terorizma. E, čim e, stigne gospodin Butarelli, će i on govoriti o svojim nadležnostima i zaduženjima. Mm, mi bismo si željeli da najmanje jednom godišnje dođe u našu skupinu da govorimo o temeljnim pravima i slobodama i naravno uvijek u vezi sa djelatnošću Europola. E, bilo bi zanimljivo kako shvaća svoju novu ulogu, e, kako je misli vršiti. Od lipnja 2017. Je, su na njega prenesene te dužnosti. Ono što sam sada rekao, nadležnosti mm, nadzornika za zaštitu podataka imate u dokumentima. Imamo u članku 12 e, stavak 1 o tome ćemo govoriti sutra ujutro. E, e, pozivat ćemo i druge e, osobe za koje smatramo da su potrebne u našim raspravama. Imat ćemo na uvid sljedeće dokumente, prijetnje za sigurnost, strateške analize i tako dalje uvijek u, vezi sa djelatnošću Europola. Isto tako je rezultate studija i procjena koje su izvršene u, e, po nalogu Europola. E, govorit ćemo i o više planiranju višegodišnjeg e, programa Konsolidirani godišnji izvještaj će također biti tema rasprava. Mm, što se možemo naravno zatražiti i druge dokumente ako to budemo smatrali potrebnim kao skupina. I na kraju imat ćemo također i e, kratke sažetke pa E, djelatnosti nadzora nad Europolom. I na kraju mislim da imamo potpuni članak koji nam osigurava zajedničku kontrolu i nadzor e, Europola. Istovremeno moramo paziti i na to da tako važan posao Europola, da tako važan posao ne ometamo. E, radi se o proporcionalnoj e, aktivnosti e, koju, koja je u interesu država članica i njihovih građana. I na kraju E, bih htio ukazati na e, sveobuhvatnu analizu sigurnosne politike Europske unije koju smo e, dobili u srpnju. Komisija kaže sljedeće. Europol ima, je jasno pokazao da da je u stanju se prilagoditi prijetnjama i suzbijati da e, je u stanju pružati nove instrumente koji će povećati sigurnost e, država članica i podupirati ih u njihovoj borbi protiv e, terorizma i drugih prijetnji. Evo sada predajem rad. Hvala lijepa na ovom iscrpnom pregledu naše aktivnosti. U sukladno članku 51 uredbe o Europolu imat ćemo sada razmjenu e, mišljenja e, sa e, potpredsjednikom uprave Europola i nadzornikom za zaštitu podataka. Kao što je uobičajeno, dati ćemo riječ dvama članovima nacionalnih e, parlamenta i jednom e, e, zastupniku Europskog parlamenta dok ne iscrpimo popis govornika. Svi koji se žele javiti za riječ, molim da ispune ovaj kartan za javljanje za riječ i dadu ga našem osoblju koje će prolaziti kroz vaše redove. E, I redom javljena ćete onda dobiti riječ. To se e, tiče i članovima nacionalnih parlamenta i članovima i članova Europskog parlamenta. Svaki će dobiti riječ e, za, na dvije minute maksimalno. Može se dogoditi da ćemo morati i da ćemo morati to vrijeme skratiti kako bi svi mogli doći na red. A sada dajem riječ e, gospodinu Bergmanu, e, e, članu upravnog odbora je Europola. Izvolite. Nastojat ću biti kratak dame i gospodo, dragi prijatelji i kolege i kolegice. Kao predsjednik e, upravnog odbora Europola, čast mi je što se mogu s vama sastati ovdje članovima Europskog parlamenta i članovima nacionalnog parlamenta, članovima ove nadzorne skupine. Drago mi je što je Libe smatrao posla gospodina Kloda Moraesa i i e, e, predsjednika izaslanstva Estonije da sudjeluje u ovoj raspravi. E, ova skupina se bavi ovim kompleksnim problemima u ključnim trenucima e, u novom poglavlju e, povijesti Europola koji traje 20 godina. u uvodu želim reći sljedeće. Prvo, kontekst e, unutarnje sigurnosti. Živimo u nesigurnim vremenima. Države članice Evropska unija se e, moraju suočiti sa velikim izazovima od kojih nije najmanje e, izbjeglička kriza. prijetnje su, su prekogranične naravi Unutarnja sigurnost je pod e, utjecajem organiziranog kriminala i terorizma, utjecaj sukoba na periferiji Europske unije poput Libije i Sirije će i dalje utjecati na organizirani kriminalitet i terorizam. Na oružani sukob i siromaštvo su e, najznačajniji faktori koji potiču na izbjeglištvo Stagnacija našeg susjedstva eh, dovodi do krijumčarenja, krijumčarenja ljudima, o naoružanjima, prelasku džihadista na naše područje. Eh, sve se to javilo u našim izvještajima o organiziranom kriminalitetu i terorizmu u Europskoj eh, uniji. Naročite tehnologije i protok informacija nam pomažu suzbijati taj e, kriminalitet. E, e, tijela za izvršenje zakona država članica su u prvim linijama borbe protiv terorizma i kriminaliteta. Međutim, kako bi bile učinkovite, naše reakcije moraju biti prekogranične i koordinirane Države članice moraju doprinositi kolektivnoj sigurnosti. Jedna od premisa sigurnosne unije je upravo takva suradnja. Ona nas jača, a fragmentiranje nas čini ranjivijima. Europol je esencijalni instrument e, naše zajedničke sigurnosti. On daje dodanu vrijednost sigurnosnoj e, politici e, europske agende o sigurnosti. E, borba protiv terorizma, e, suzbijanje e, organiziranog kriminaliteta i kibernetičkog kriminala. Europol mora biti partner agencijama za izvršavanje zakona država članica. To je potrebnije neko ikada E, naša platforma podržava e, napore država članica. Imamo stalnu razmjenu informacija i e, razmjenjujemo analitičke podatke. 2016. je bila transformativna godina za Europol. Stvorili smo Centar za suzbijanje kibernetičkog kriminala i centar za e, teški kriminal e, također pozivamo e, službenike država članica država članica kao goste imamo također sredstva za osposobljavanje imamo niz novih zadataka neki od njih e, potječu iz e, e, programa za multitasking. Naravno, trebamo i dalje korake kako bismo poboljšali naše upravljanje. Novi integrirani sustav za upravljanje će nam dati kvalitetne analitičke podatke i koji će podupirati države članice u njihovu radu E, mogućnosti koje imamo e, u našim e, raznim centrima za razmjenu informacija pomažu u provedbi naših zadataka. Skupina za nadzor Europskog parlamenta će i dalje poboljšati našu suradnju. E, članak 88 ugovora o funkcioniranju Europske unije e, traži nadzor e, aktivnosti Europola od strane Europskog parlamenta zajedno sa nacionalnim parlamentima. Moramo tražiti učinkovitost, dodanu vrijednost, moramo koordinirati aktivnosti, moramo pojačati transparentnost vizavi naših sugrađana. Moramo biti odgovorni u tom e, kontekstu skupina je važan instrument za pojačavanje transparentnosti i odgovornosti e, Europola, tako dodajući njegovoj e, legitimnosti. Moramo imati konstruktivan odnos sa ovom skupinom vidimo ulogu ove nadzorne skupine kao e, dodatak našim zajedničkim funkcijama. Mi svi imamo ulogu u osiguranju e, učinkovitosti Europola. S tim u vezi E, ova urodba razlikuje između efikasnog nadzora rada Europola od strane država članica i e, komisije i nadzora e, aktivnosti Europola od strane Europskog parlamenta. Ono što je važno jeste da imamo nadzor od strane nezavisnog tijela E, ova urodba ne predviđa e, predstavljanje e, Europskog parlamenta u našem nadzornom odboru. Članak 14 uredbe o Europolu jeste kaže da upravni odbor može pozvati osobe koje smatra relevantnim za određenu temu pa tako članovi nadzorne skupine također mogu prisustvovati sastancima našeg upravnog odbora. E, ja pozivam predsjednika Libea, gospodina Kloda Moraesa, da dođe u također u ovu skupinu E, i na sastanke nadzor, e, od, e, upravnog odbora Europola po mogućnosti već 13. prosinca ove godine. Kao predsjednik upravnog odbora potvrđujem e, vrijednost e, funkcije e, zajedničke skupine za parlamentarni nadzor. Mi ćemo surađivati transparentno, ali uzimajući u obzir i sve naše odgovornosti kao i povjerljivost. Uzimajući u obzir prirodu izvršavanja zakonodavstva Europola Naravno, treba pojačati transparentnost i odgovornost Europola. E, to je potvrđeno e, i u prosincu prošle godine. E, moramo također sprečavati sukobe interesa. Objava sažetka rezultata sastanka našeg upravnog odbora je također važan aspekt našeg rada. To pojačava transparentnost i legitimitet našeg rada. Sve u svemu uvjeren sam da imamo sada vrlo dobar sustav checks and balances u instrumentima koji definiraju aktivnost Europola. Kao što sam već rekao, važno je da E, osiguramo da e, rad nadzorne skupine ne ometa e, rad Europola novim administrativnim opterećenjima. To bi oslabilo našu moć reakcije na prijetnje. Naš sveobuhvatni cilj E, jeste da ojačamo e, tijela za izvršavanje zakonodavstva e, kako bismo poticali poštivanje temeljnih prava i sloboda u Europi. Prioriteti estonskog predsjedništva do 21. prosinca ove godine moramo osigurati E, da iskoristimo sve što nam pruža ova uredba, naročito što se tiče upravljanja. E, on e, prijetnje koje se sada javljaju nismo vidjeli nikada do sada. Moramo iskoristiti sve relevantne informacije, to je ključ za suzbijanje međunarodnog e, e, organiziranog kriminaliteta. E, uredba o Europolu spoznaje specifičnosti obrade podataka u kontekstu izvršavanja zakonodavstva. To mora biti sukladno sa svim ostalim instrumentima za zaštitu podataka. E, već imamo mnoge inicijative koje će e, to osigurati suradnju sa gospodinom Butarelijem e, je tu također od velike važnosti. Nova struktura Europola i kapaciteti kao i sadašnje inicijative su inkorporirane u E, našu organizaciju i daju nam dodanu vrijednu. E, e, to će nas pripremiti za, i za nove zadatke. Treće, moramo ujediniti snage u sve kompleksne situaciji. moramo dati stratešku vodstvo Europolu u donošenju političkih odluka. Tu moramo naravno imati nadzor i vijeća i Europskog parlamenta. Europol mora biti i dalje priča o uspjehu. E, prednost e, Europola Eh, leži u njegovom potencijalu da ima, ima ravnotežu između funkcionalnih zadataka i operative. Eh, upravni odbor mora eh, olakšati suradnje između različitih nivoa donošenja odluka moramo surađivati sa svim državama članicama, dionicima kao i zajedničkom skupinom za parlamentarni nadzor. Želio bih također podržati da moramo osigurati da Europol i dalje e, potiče e, rad e, agencija za izvršavanje zakonodavstva država članica. Imamo zajedničke izazove u osiguranju stabilnosti u operativnom okolišu koji se stalno mijenja. Hvala vam lijepa na pažnji. Eh, Hvala gospodine Pakman. A sada, naš sljedeći govornik je gospodin Giovanni Butarelli, za, zadužen za nadgledanje evropske zaštite podataka. Molim vas da budete kraći od 10 minuta, odnosno najdulje 10 minuta. Izvolite, imate riječ. Gospodin Demera, eh, gospodine Hajeg, časni zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, moje dužnosti i veliko zadovoljstvo što sam se mogao odazvati vašem pozivu na ovoj prvoj sjednici e, zajedničke skupine za parlamentarni nadzor. Kao što znate, Lisobanski ugovor je transformirao područje e, suradnje policijskih snaga u i onoga što se tiče evropskog prava imamo nešto što ima utjecaj na e, povelju o temeljnim ljudskim pravima i funkcioniranju Evropske unije, odnosno pravne osnove za snažniju zaštitu podataka zakonom u cijeloj Europi i u svim područjima politike, uključujući e, policijsku i sudsku suradnju u e, moja institucija je spremna nastaviti pružati proaktivne savjete i e, pobrinuti se da e, e, aktivnosti Europola kao i moguća područja rada drugih agencija kao što je Eurojust i Europski ured javnog tužitelja udovoljavaju svim oblicima zaštite podataka šta, kao što ste vi gospodine Dijezdemera e, podsjetili sve nas zaštita podataka obvezuje Europu da djeluje u skladu sa europskim e, sa Lisabonskim ugovorom svaki pojedinac ima pravo na e, žalbu ili nama kao neovisnoj instituciji a sada Europol od 1. svibnja e, nadzire EDPS. Molim vas da, želim bi ukratko reći nekoliko riječi o glavnim razlikama sa prethodnim režimom nadzora i sa starište zaštita podataka. Tada je to bilo zajedničko tijelo za nadzor koji su e, činile nacionalne službe za zaštitu podataka. Osim što e, imamo plodonosna iskustva u e, prošlosti, sada imamo i nadzor zaista neovisne, neovisnog tije, tijela i konačno smo odgovori, odgovorni sudovima jer se protiv naših odluka može podnijeti žalba pred sudom pravde i EDPS je također politički odgovoran i to je e, za, zato sam danas ovdje ali mi nismo jedina nadzorno tijelo nacionalne tijela za zaštitu podataka i dalje sudjeluju naročito u u e, tijelu za suradnju koje je uspostavljeno. Mi smo usvojili naš pravilnik na e, osnivačkoj sjednici 13. lipnja i kao nadzorno tijelo ne samo da smo e, imamo pune ovlasti, već pružamo podršku sekretarijatu. Imamo novu i okvor za odgovornost Europola. Vi, europski parlamentarci, zajedno sa nacionalnim eh, parlamentima ćete politički nadzirati Europola. Koja je naša uloga u, tom u toj novoj arhitekturi koja se mijenja? Mi smo svjesni potrebe da moramo postiti eh, ravnotežu između sigurnosti i tajnosti podataka. Moramo uzeti u, obzir eh, specifičnosti rada policijskih snaga. Što se nas tiče, e, ideja sigurno i otvorene Europe može biti stvarna i postati stvarnost jedino ako možemo osigurati barem dvije stvari. E, učinkovitost u borbi protiv e, zločina, protiv kriminala, a to se sve više odvija preko granica, a drugo je zaštita osnovnih sloboda i prava pojedinca. A sada bih citirao gospodina povjernika Timersmansa koji je u dva različita konteksta rekao zaštita podataka je nešto što možemo napraviti i loše, ali moramo to napraviti dobro. A onda je dodao moramo naš režim za zaštitu podataka biti dobar. To je e, vrlo hitno, to nije lako napraviti, ali to moramo napraviti. U, u tom smislu želimo osnažiti zaštitu i postaviti nove izazove pred policijske snage i moramo otvoriti novo poglavlje u nadzoru. Mi pripremamo svoje procese, svoje resurse kako bismo učinkovito nadzirali e, operacije Europola i kako bismo pružali savjete Europole i dionicima koji, se, koji žele postaviti nove zaštite e, za zaštitu podataka i zato imamo jedan tim u e, nadzoru Europela i taj tim e, radi u sinergiji sa svim drugim timovima u mojoj instituciji, onima koji rade na politici, konzultacijama, a to je sve da bismo osigurali ekspertizu i koherentnost u svim političkim e, djelovanjima EDPS-a kao nova nadzorna, e, nadzorno tijelo od u posljednjih pet mjeseci već smo proveli e, mnoge zadaće uključujući E, saslušanja e, pritužbe osoba koje smatraju da e, je Europol krivo postupao u njihovom slučaju i pripremajući inspekcije koje će se provoditi u suradnji sa nacionalnim tijelima za zaštitu podataka u prosincu. Mogu vam reći više o tome i podrobnije o tome, a prvo ću govoriti o našoj viziji, odnosno kak e, u praksi treba i, i, e, izgledati zaštita podataka. To možemo u Hagu, to je tri sata udaljenosti od e, Bresela ili možete u, doći u ulicu Montoyeu u mojem uredu u Briselu ali možda me pitate kako vi zamišljate e, taj nadzor u praksi. Ja ću vrlo rado sa vama razmijeniti e, informacije o zaštiti podataka, rado ću vas oslušati ili odgovoriti na vaše pitanja ako imate. Ja ću se sada fokusirati na tri ključne elementa, vrlo kratko. Ispričavam se što ću upotrijebiti žargon za zaštitu podataka. Prvi je element odgovornost. Europol je odgovoran za zaštitu podataka i mora transparentno raditi kao unutarnja organizacija i stoga ćemo kao institucija e, oslanjati se na princip po e, princip odgovornosti koji će se e, odnositi na sve države članice i sve institucije i tijela Europske unije kao i to i u području e, suradnje između policijskih i sudskih e, tijela. To znači pristup koji je slobodan rizika, a Europol i svi drugi koji nadziru podatke moraju pružiti e, dokumentaciju koja se tiče procesiranja podataka koja ima za cilj olakšavanje kontrole politike, protoka informacija, zatim informatička oruđa koja su integrirana u e, lokalne e, baze podataka i ta, također E, to se odnosi na procjenu rizika. Moramo bolje identificirati i pratiti e, rizike koji se tiču zaštite podataka. Moraju ući dublje u smislu procjene e, opasnosti za zaštitu podataka prije nego što počnu procesirati operacije koje se smatraju naročito rizične za slobode i prava određenog pojedinca. Mi kao institucija smatramo da ovi osnovni koraci se odnose puno u, potpunosti na Europol. Mi zajedno radimo sa dužnosnicima za zaštitu podataka u Europolu kako bismo učinkovito implementirali ovaj pristup. Molim, moram istaći i ulogu lokalnih e, dužnosnica za dužnosnika za zaštitu podataka. To je ključni element koji nam pomože identificirati rizike i stoga mora E, biti uključen u svaki novi projekt kako bi se zaštitili podaci i funkcija zaštite podataka je naš prvi kontakt za sve građane. Oni moraju znati što se događa u Europolu, moraju znati da tamo postoji stručnjak za zaštitu podataka i oni su optimalno, optimalno sučili između nas i Europala Budite sigurni da smo na pravom putu što se tiče suradnje sa nacionalnim uredima bilateralno, recimo kad moramo e, se e, rješavati žalbe ili multilateralno E, putem e, e, tijela za suradnju koju sam već spomenuo. Drugi sastanak će se dogoditi 16. studenoga, a na prvom sastanku smo izabrali novu upravu i usvojili naš poslovnik. U duhu e, iskrene suradnje to se odrazilo na dodatne djelovanja kao što je prva inspekcija koja se planira sljedeći tjedan. Dakle, mi radimo e, stalno, ali također razvijemo i nove E, politike za nadzor želimo se suprotstaviti novim izazovima koje se tiču zaštite podataka mi razumijemo da e, Europol mora se vrlo brzo e, prilagođavati i mora biti na samoj prvoj liniji tehnoloških inovacija i stoga svi moramo biti svjesni činjenice da i kriminalci E, se također koriste novim moćnim e, informatičkim tehnologijama, tako i policijska tijela kao što je Europol moraju biti u stanju ovladati takvim alatima i oruđima. U isto vrijeme zaštita pojedinca mora biti tehnološki neutralna i ne smije patiti od tehnologije koja se koristi, odnosno ne smije ovisiti od tehnologije koja se koristi. Mi želimo pružiti praktične odgovore na određena pitanja što znači da se Europol mora udovoljiti e, potrebama i proporcionalnosti to znači da oni moraju procesirati osobne podatke e, vrlo pošteno i zakonito. To je vrlo veliki izazov koji iziskuje e, reviziju kvalitete podataka i e, reviziju tamo gdje je to potrebno. I konačno želim vas podsjetiti na ono što smo napravili prošle godine, odnosno u prošlih pet mjeseci. Naš tim za nadzor Europola sastoji se ne samo od e, šefova aktivnosti, već i pravnih stručnjaka i stručnjaka za informatičku tehnologiju. Imamo e, svakoga dva mjeseca sastanke sa E, jedinicom za zaštitu podataka Europola i drugim operativnim e, osobljem Europola kako bismo radili na novim projektima i drugim prethodno e, dogovorenim pitanjima. Dva sastanka su do sada održana, deset do srpnja i 25. rujna, a druge planiramo. Dobili smo dvije pritužbe do sada. Prva je odbačena, a o drugoj se i dalje raspravlja. Konzultirali smo tijela za, nacionalna tijela za zaštitu podataka i sa njima smo u dogovoru. No naša najvažnija e, aktivnost odnosi se na mišljenje koje smo usvojili na e, naputke za zaštitu podataka u Europola. To je jedan od stubova procesiranja osobnih podataka u praksi, ono što radi Europol. Mi smo dali komentare na prvi nacrt koji je usvojio upravni odbor i imao sam zadovoljstvo biti na prvom sastanku prošli tjedan e, nakon što je, smo mi dali svoje mišljenje e, upravnom odboru i pretpostavljamo da oni sada rade jako naporno da bi udovoljili našim preporukama. U zaključku e, preuzimamo odgovornost za prvi, prvo primjer, primjenu principa odgovornosti u području sloboda, sigurnosti i pravde. Dragi poštovani predsjedniče, to je velika novina i mi zaista e, nastojimo zaštititi prava i slobode građana, nastojimo biti avangarda, učinkovito, e, učinkovite primjene tog načela u policijskim i sudskim postupanjima i to na pristup koji se e, e, napose primjenjuje na svakoga. E, dakle, zaštita podataka nije jedina stvar o kojoj se bavi Europol, ali to je strukturni dio sustava funkcioniranja Europske unije i stoga bismo željeli nastaviti raditi i prvo surađivati s vama i s drugim institucijama i tijelima koja se e, bave zaštitom ovih vrijednosti. Hvala vam na pozornosti. Bueno, muchas gracias. Hvala najljepša Gospodine Butareli, mi smo zabilježili sve što je rečeno e, o izvješće e, e, direktora upravnog odbora i nadzornik e, tijela za zaštitu podataka u Europi, a sada predlazimo na raspravu na temelju onoga što je već rečeno u smislu članku 51 da ćemo riječ e, dvojici zastupnika nacionalnih parlamenta i jednom europarlamentarcu e, i tako do kraja našeg popisa govornika koji su se javili za riječ. Dakle, prvo dvojice iz nacionalnih parlamenta, onda jedan europarlamenta, e, e, e, zastupnika Europskog parlamenta. imamo sam šest članaka, to je, radi se o jednostavnom i fleksibilnom dokumentu i koji uzima u obzir amandmane koji su već sugerirani. Sad ću dati riječ Tiros su sa Cipra. Izvolite, imate riječ. Gdje ste? Ne vidimo se. Izvolite, imate riječ, izvolite. E, drage kolege, da, doista e, napori koje smo uložili u politički nadzor Europola, uključujući mogućnost borbe protiv kriminala i terorizma bez ograničavanja ljudskih sloboda i privatnog života građanina. Što se tiče tehničkih pitanja, a naročito onoga što je gospodin partner spomenuo koji je predsjednik e, upravnog odbora, želio bih da nam kaže kako će surađivati sa predstavnicima JPSG koji sudjeluju u sastancima e, upravnog odbora. Vi ste rekli da će to biti kad to bude potrebno i kad to bude prikladno. Možete li gospodine da i objasniti koji bi kriteriji bili primijenjeni da se pred, e, pozovu predstavnici naše skupine na e, sastanke upravnog odbora Europola? Hvala. Dobro, da. Da bismo požurili ovu raspravu. E, prvo čujemo tri pitanja, pa onda tri odgovora. Ali recite nam kome se obraćate sa svojim pitanjem kad vam damo riječ. Sada dajemo riječi gospođi Olgi Tiren iz Belgijskog senata. Ja sam ovdje. Hvala predsjedniče. E, hvala za odlične informacije koje smo dobili E, u vezi sa člankom 51. Ali isto tako da mi kao parlamentarci država članica moramo također e, biti sugo odgovorni e, za rad ovih tijela da moramo osigurati transparentnost naravno postoji i problem preosjetljivosti građana um, u vezi s našim radom, bilo kako odličan on bio. U stvari rekli ste, teško je naći ravnotežu između interesa naših sugrađana i e, volju za učinkovitošću. E, moje pitanje je sljedeće. U kojim e, koliko koliko će vremena i u kojem obliku će doći do ove razmjene informacija kako bismo mi mogli o tome obavijestiti i naša nacionalna tijela dati im e, jamstva da učinkovitost i transparentnost i poštivanje temeljnih prava su zagarantirani oblik koji će nam osigurati da e, odgovorimo na sve ove zahtjeve koje imamo kao parlamentarci. Hvala vam, e, gospođo zastupnice. Dakle, ne. Imali smo tri pitanja? Ne. Gospod Činići iz Evropskog parlamenta, izvolite, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedatelju. Hvala, željela bih ja zahvaliti svojim gostima na e, govorima. Međutim, evo brzo rekla bi nešto. Uvjerena sam da su transparentna pravila potrebna kako bi se uspješno borili protiv međunarodnog kriminala, osiguravajući isto vrijeme zaštitu osobnih podataka, kao što e, smo već čuli da je bitno dakle osnažiti vjeru europskih građana u naše institucije. E i upravo stoga želim e, uputiti jedno specifično pitanje gospodinu Butareliju. E, dakle, čuli smo e, o raznim vrstama kriminala, krimčaranju migranata i raznim drugim kompleksnim temama, svim oblicima kriminala koji dakle premašuje granice Europske unije. Međutim, u ovom slučaju e, gdje su dakle sporazumi e, sa trećim zemljama i zapravo željela sam pitati sljedeće kakav učinak će na ove sporazume e, imati nova uredba, to jest novi okvir, zakonodavni okvir i nova uredba u Europolu, kako će se dakle povezati sa postojećim zakonodavstvom zaštite podataka tih zemalja, dakle trećih zemalja u eh, odnosu na eh, europski standard. Dakle, sve u okviru suradnje s trećim zemljama. Hvala. Senjora Činici, tal ahora nuestros invitados, el presidente... Hvala gospođo Žnići. Kao što sam rekao, sad će gosti e, predsjednik upravnog odbora i na, e, predsjednik nadzornog e, tijela za nadzor zaštitu podataka odgovoriti na pitanja koje smo čuli. Sada ću nastaviti govoriti svojim maternjim jezikom. Hvala na pitanju koje sam čuo od predstavnika SIPRA Pokušat ću kratko objasniti. Kao što sam rekao, članak 14, e, odjeljak 4, e, dokumenta o upravu kaže da, da upravni odbor može pozvati e, sudionika da sudjeluju, ali nemaju pravo glasa glasanja, ako je rasprava važna. To uključuje i članove odbora za nadzor Europskog parlamenta. Ove osobe će i, izabrati sam taj odbor. Dakle, moguće je da budemo fleksibilni o sudjelovanje na sastanku našega upravnog odbora i nadam se e, dobroj suradnji sa, sa sa vama. 3. i 4. listopada na svom sastanku upravni odbor je razgovarao o ovoj opciji i složio se da sudjelovanje predstavnika ovog odbora može biti relevantno, recimo ako se govori o višegodišnjem programu rada Europola. mi očekujemo da ćemo o tome raspravljati sa dva e, supredsjedatelja čim je to bude e, prije moguće. To će biti važno za nas e, da dobijemo bolji uvid u to kako ovaj odbor vidi svoje sudjelovanje na našim sastancima. Što se tiče procedura upravljanja Europol moraju imati na umu i prirodu policijskog posla i povjerljivost tog posla. U e, uredbi članak 51 e, govori o e, brojnim dokumentima koji mogu omogućiti sudjelovanje ovog odbora u radu Europola, no pod uvjetom povjerljivosti onoga što o čemu se govori. Naše odluke moraju biti otvorene administrativnoj reviziji, naravno, i mi smo toga svjesni. Hvala. Hvala. A sljedeća dva pitanja e, odgovorit će gospodin Podarali. Izvolite. Kako bih odgovorio na prvo pitanje, moram reći da dijelim vašu zabrinutost jer je zaštita podataka dio transparentnog pristupa i transparentnosti koja za cilj ima Um, uvjeriti u, ljude da se tim podacima postupa na zakonit način. Uh, odgovor je vrlo brzo, već smo to napravili, napravit ćemo to u sljedećih nekoliko tjedana. Europol je sada tijelo koje dijeli različite načela e, zaštite podataka koji se odnose na sve druge institucije i tijela Europske unije. Iako uredba, a to se odnosi na treće pitanje, je e, da e, oni rade po svojem vlastitom režimu. Što se tiče tog režima, mi smo imali šansu predvidjeti e, taj princip odgovornosti koji će se i na druge primijeniti u sljedećih mjesecima E, što znači e, kontrole podataka e, kad to radi Europol, Europol mora više učiniti kako bi odredio odgovornosti, kako bi distribuirao resurse i kako bi imao odgovor na svako pitanje, kako bi se konzultirati, konzultirao sa tijelom za nadzor zaštite podataka, kako bi pružio osoblju za zaštitu podataka E, pouzdanim e, podacima tako da oni mogu djelovati neovisno što se to, e, to je što se tiče revizije. Redovite razmjene podataka koje imamo na dvomjesečnim sastancima koje sam spomenuo su ohrabrujući i ista ohrabrujuća poruka dolazi sa sastanka koji sam prošli tjedan imao sa upravnim odborom Europola, no također moramo E, kontrolirati i sami svoje djelovanje i to je upravo ono što se nalazi u uredbi to je planirano i organizirano kao prioritet e, nad prioritetima mi imamo e, od 1. svibnja nadzor i već smo najavili inspekciju koja će biti završena do kraja ove godine. Moramo čekati signal od nacionalnih e, e, tijela za zaštitu podataka jer ćemo raditi zajedno sa njima. Što se tiče žalbe koje sam spomenuo, oni su vrlo važan izvor informacija ako dođe do bilo kakvih kršenja sigurnosti i, tako, i to različitih kršenja sigurnosti o drugim riječima kontrola se ne vrši ne samo e, inspekcijom e, iznutra, već na temelju širokoga raspona različitih konvergentnih instrumenata. A posljednje pitanje odnosilo se na transfer e, podataka trećim zemljama. I ovdje mm, smo uključili i vas kao zakonodavca u novoj uredbi o Europolu i načelo po kojem e, e, podatke možemo e, dati trećim zemljama, odnosno njihovim policijskim snagama, i internacionalnim organizacijama i to tako do te mjere da ta tijela pružaju e, e, vrlo visoku razinu zaštite tih podataka. Vrlo je važno da e, podaci u tom kontekstu, odnosno transfer podataka izvan Europske unije prema Lisabonskom ugovoru i drugim dokumentima određenu zaštitu. No, iskustvo koje imam, a koje se tiče Olafa, na primjer, i ARK i različitih e, ugovora o suradnji pokazuje da učinkovito dijeljenje informacija se može odvijati iako treba osigurati određenu zaštitu i identificirati je. Dakle, odjeljak 2 uredbe o Europolu e, pruža razuman broj različitih načina i zaštita i procedura koje ovise o kontekstu. Može biti da cijela zemlja E, ima robustnu i e, robustan i zadovoljavajući režim zaštite podataka ili kao što je to slučaj u drugim nekim državama da se to odnosi samo na određena tijela e, policije i zaštite građana. Dakle, Europol može ući u sporazume o suradnji, mm, to je uloga Europske komisije, upravnog odbora i nas da dvostruko provjeramo e, E, razumnost takvih zaštita sve u svemu nisam zabrinuta. Mislim da Europol ima šansu da nastavi e, aktivno raditi na dijeljenju podataka sa relevantnim e, vlastima trećih zemalja, a iskustvo koje imamo sa njima, a recimo o kibernetičkom e, kriminalu je dobar primjer, a odvijalo se to i prije ove uredbe, a to iskustvo se dobro odrazilo i u uredbi. Investirat ćemo s energiju i pomoći ćemo Europolu da identificira e, dobar i pravi način i da to čini što je brže moguće ovisno o e, potrebama istražnih radnji koje se odvijaju u okviru Europola. E, hvala najljepša. Idemo dalje, dat ćemo riječ gospođici Mariti Karamaldi. Izvolite, imate riječ. Da, hvala. Imam dva pitanja. Imam dva pitanja koja bih željela postaviti e, predsjedniku Upravnog odbora Europola kao i gospodinu Butareliju. Što se tiče ovih izmjena misije Europola, pitanje e, se postavlja vezano uz poteškoća e, koje se tiču uspostavljanja suradnje između država članica i tijela koje provodi e, zakonodavstvo na razini Europske unije. K tome, francuske vlasti zamolile su da se uspostavi tijelo unutar Europola koje će specifično odgovoriti na izazove koji su se odvili nakon terorističkog napada u Parizu pitanje povezano sa Europskim centrom za boru protiv terorizma i kako funkcionira. A što se tiče nadzornika e, za e, e, zaštitu podataka Europske unije, gospodina Materelija u vezi sa Eurojustom, Da li vi mislite da to funkcionira na najbolji mogući način? Mislite li da sve države članice doprinose ovom radu, a ako ne, zašto ne? Hvala. A sada gospodin Dragan Matić će postaviti pitanje iz Slovenije. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedajući. Ljudska prava s jedne strane te sigurnost s druge strane su dvije vrijednosti koje ne bi trebale e, isključivati jedna drugu. Europski građani ne bi nikada trebali e, biti u poziciji da biraju između jedne od tih, e, jednog od tih aspekata. E, mislim da u ovoj skupini, e, zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor, svi govori o ovim vrijednostima i mislim da ćemo uključiti obje e, vrijednosti. Međutim, imam sada pitanje za gospodina Parknu, predsjednika Upravnog odbora Europola. Koji će biti konačni rezultat nadzora? Dakle, koji će biti finalni konačni rezultat, da li ćemo imati smjernice, preporuke, tko će dakle odlučivati o tome. Jedan trenutak, molim vas. Mislim da postoje neki problemi za estonske članove. Nisu dobivali prijevod. Evo sada je sve u redu. Molim vas da nastavite. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Dakle, ja ću ponoviti svoje pitanje. Za gospodina Parknu. Koji će biti konačni rezultat e, nadzora zajedničke skupine za parlamentarni nadzor za Europola? Ima, da li ćemo imati preporuke, smjernice, zahtjeve? Tko za koga će biti namijenjene ove preporuke, tko će biti odgovoran za njihovu provedbu i što će se dogoditi ako se ove preporuke ne uzmu u obzir. Hvala. Hvala gospodine Matiću sada. Gospodin Jonadon iz Cipra ima riječ. Izvolite. no está bueno pues entonces si no está que contesten por favor nuestros invitados ako zapravo dodatnog pitanja nema, da li biste željeli možda odgovoriti na pitanje prvo? Gospodin Park nema riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem na pitanjima. Ja ću preuzeti odgovornost e, i odgovoriti vam pitanja e, vezana uz e, probleme i različite izazove. Na primjeru terorizma ilustrirat ću jedan od središnjih prioriteta Europola. Glavno pitanje koje ovdje vidim jest nejednakost informacija i razmjena informacija i E, tu se ne radi samo o Europi, nego i na razini država članica. Govoreći o onome što Europol čini i o našem krajnjem proizvodu, dakle o onome što mi možemo e, pružiti državama članicama, e, to na prvom mjestu ovisi o inputu, o informacijama koje dobivamo od država članica, o informacijama vezanim uz suradnju koje dobivamo od različitih agencija, od informacijama koje dobivamo od različitih humanitarnih tijela i e, ostalih organizacija. Želio bih e, naglasiti važnost razmjene informacije i kvalitete informacija. Jedno od rješenja jest e, upravo interoperabilnost. Međutim, da ponovim, kako bismo razmjenjivali informacije, mi moramo ih na prvom mjestu imati. To su temelji za razmjenu informacija. A drugo pitanje ticalo se revizorskog suda i praćenja odluka. Kao što sam rekao u svom uvodnom govoru, upravni odbor e, Europola definitivno očekuje suradnju i točke su područja na kojima ćemo surađivati su dugoročne aktivnosti, programi i e, mi ćemo unutar njih odrediti smjer u kojem želimo ići u budućnosti. A pitanje koje se ticalo e, konačnog, odnosno krajnjeg rezultata ovog nadzora, odgovor je sljedeći. Mi u svakom slučaju imamo postupke koji se tiču suradnje. Međutim, za uspostavljanje dobrog dijaloga i konsenzusa smatram da je u mnogo slučajeva vrlo e, bitno uslijediti e, adekvatne postupke. Dakle, mislim da je bitno e, susresti se oči u oči, razumjeti se međusobno. Mislim da se to tiče jednako e, zajedničke skupine za parlamentarni nadzor za Europol kao i Europolovog nadzornog odbora. i koristi će uh, suradnje biti obostrane. To je definitivno jedan od aspekata. Što se ti, tiče pitanja, dijela pitanja koje se ticalo eventualnih sankcija ako se ne poštuje preporuka. Ja nisam za sankcije. Želim još jednom podcrtati da ako mi možemo naći zajedničke aktivnosti i zajedničko razumijevanje, tada vjerojatno nikakve sankcije neće biti potrebne. Hvala vam. Tarelli, por favor. Thank you, dear chair. Um, Gospodine Butarelli, izvolite. Što se tiče dijeljenja informacija, e, govorit ću kao član odbora koji se bavi sa e, borom protiv organiziranog kriminala i ostalim područjima. To je stara priča i dijeljenje informacija jest e, pitanje na razini država članica, ali i međunarodno pitanje, ne samo povezano s Europolom. Međutim, kada sam ove godine posjetio e, Europol, usporedbi sa prethodno dva e, posjeta Europola, znam da su se aktivnosti poboljšale, organizacije su počele dijeliti informacije na način na koji to nismo mogli predvidjeti mjesecima unazad. Dakle, Europol je na pravom putu kako bi e, ojačali pravi pristup. Mi bismo također željeli doprinijeti s našim preporukama vezano uz praktične smjernice koje e, Europol trenutno e, o kojima raspravlja. Kada govorimo tko čini što, Tu govorimo o organizaciji koja e, osigurava podatke kako bismo bolje razumjeli kontekst i koji podaci su potrebni. A u ovom smislu dijeljenje informacija e, podliježe određenim konkretnim dakle odredbama nove uredbe o e, Europolu i pravnom kontekstu te zapravo će se u tijekom, tijekom narednih nekoliko godina o tome e, detaljnije raspravljati jer Europol je povezan sa različitim mrežama koje se bave provođenjem zakona te zakonodavnom suradnjom. Stoga bismo e, željeli pohvaliti ove inicijative koje se tiču interoperabilnosti. Mi pratimo pomno uspostavu E, odbora na razini Europskog parlamenta koji će se baviti ovim stvarima i želimo ohrabriti sve relevantne snage, odnosno tijela, da se bave ovim pitanjem. Što se tiče drugog pitanja, naše preporuke nisu samo e, prijedlozi. To je zapravo jedna novost e, kada uspoređujemo s prethodnim situacijama koje se tiču zajedničkog nadzornog tijela za Europol. Ako ove preporuke neće biti praćene, ako se neće sjediti, možda ćemo izdati upozorenje. A zahvaljujući vašim odlukama unutar uredbe u Europolu, e, mi možemo dakle i narediti zapravo e, Europolu da učini nešto, možemo nametnuti mm, dakle određena pravila, određene rokove i možemo e, referirati određene pitanja vama Eh, Europskom parlamentu, vijeću i naravno eh, Europskom sudu. Ali ako govorimo o nekakvoj eskalaciji potencijalne, vjerujem da nikada nećemo doći u tu priliku da eh, zapravo izdajemo određene naredbe i prakticiramo naše ovlasti jer ovaj, cijeli sustav se temelji na povjerenju. Signale koje sam dobio od su predsjednika e, su vrlo ohrabrujuće. U narednih nekoliko mjeseci vidjet ćemo koliko smo napredovali i da li smo na pravom putu. Hvala. Hvala lijepa gospodinu Butareliju na ovim odgovorima. Naš kolega iz parlamenta, gospodin Leodidon, je ovdje, dakle iz Grčkog parlamenta ovdje i dajem mu riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem na obje prezentacije, bile su vrlo interesantne. Dopustite mi da postavim pitanje e, za gospodina Butarelija. A gospodine Butareli, e, kao prvo, mi smo jako zadovoljni sa odlučnošću s kojom želite uspostaviti ravnotežu između sigurnosti i e, dakle zaštite sigurnosti, zaštite osobnih podataka, zaštite osobnih sloboda koje se uz to, dakle, uzimajući u obzir e, konkretnost podataka e, Europola u okviru kontrole provedbe uredbe o Europolu. A ovo je moje pitanje. Kako mislite da će vaš e, rad utjecati na nedavnu odluku Europskog suda vezano uz sporazum Europske unije sa Kanadom? A koji se tiče liste putnika, dakle sporazum o listi putnika, kako mm, možemo ublažiti strahove koji su izraženi e, vezano s taj sporazum. Hvala. Bueno, vamos a dar la palabra también ahora al señor eh, diputado Jaroslav Paska. Hvala, sada riječ ima gospodin Jaroslav Paska iz Slovačke. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Imam jedno pitanje. E, među svojim ovlastima Europol ima i sljedeću aktivnosti koje se obnašaju unutar država članica. E, zanima me da li e, će zajednička skupina za parlamentarni nadzor za Europol biti informirana o mjerama koje se poduzimaju ovom kapacitetu na teritorijima država članica kako bi taj rad bio koordiniran s radom Europola. Hvala vam. La palabra para responder a nuestro kolega Slovako. Hvala, sada ćemo čuti odgovore na ova pitanja. Gospodin Park nema riječ, nakon to gospodin Butarelli. Hvala vam lijepo. Odgovorit ću na pitanje kolege Slovačke. Ako sam dobro razumio pitanje koje se tiče stupnju svijesti o radu Europola. Naravno, Europol je institucija koja ima časnike zezu u državama e, članicama. Dakle, svaka, svaka tih ljudi e, sudjeluju u različitim e, operacijama. I mogu vam reći da sve države članice zapravo imaju sve informacije o trenutnim aktivnostima, dakle imaju ažurirane podatke o tome. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Butarel, izvolite. Što se tiče penara, odnosno popisa imena putnika, e, to nije novost, e, jer sud e, Europske unije je već intervenirao, odnosno govorilo se kako će različita načela biti prakticirana u praksi E, što se tiče popisa imena putnika na Europskom parlamentu jest da odgovori na određene sumnje koje se tiču konzistentnosti određenih detalja sa nacrtom sporazuma koji se tiče ovih načela. Sud nije rekao da e, sporazum se ne tiče e, određenih putnika, ali naravno naglasila su se neke neka pitanja s kojima se mora pozabaviti. Mi smo pozvani, e, dakle, kao Europski nadzor za zaštitu, nadzornik za zaštitu podataka, kao Miku Skuri, odnosno prijatelj suda, da sudjelujemo u rješavanju problema i e, doprinjeli smo za mnogim proaktivnim komentarima, e, te smo dali slične komentare za mnoge nacrte sporazuma ili same sporazume PNR-a, vezano je čak uz uredbu koja se tiče europskog PNR-a. Mislim da je odgovor u traženju dakle na temelju e, iskustva već do sada, e, gledaju na veći stupanju dosljednosti, konzistentnosti, jer svi ovi sustavi su toliko fragmentirani, a kriminalna aktivnost jest prekogranična i zato odgovor mora biti e, globalan. Još uvijek ne razumijem zašto imamo različite pristupe ovisno o zemlji prihvata. I zato je sada vrijeme da u jedan globalni, sveobuhvatni pristup te da e, uzmemo u obzir glavne poruke e, Europskog suda koje nas pozivaju da budemo učinkoviti, ali također i selektivni u e, prikupljanju i zadržavanju podataka koji se tiču uvjeta sine qua non u smislu postizanja rezultata i u tom smislu smatram e, da smo na pravome putu. Hvala. Hvala lijepa gospodinu Butarelliju. A hvala lijepa i gospodinu Parkni, predsjedniku upravnog odbora Europola. A sada ćemo nastaviti. A čeka nas mnogo važnog rada vezano uz našu raspravu o e, poslovniku. Da li bi mogao sada vas zamoliti da ispunite svoje kartice i date ljudima koji rade s nama u sobi. Znate da moramo uspostaviti naš poslovnik. Također, e, želim vas upozoriti da predsjednici parlamenta Europske unije su se dogovorili o e, određenom broju e, izmjena e, što se tiče poslovnika zajedničke skupine za parlamentarni nadzor za Europol. To se odvilo tijekom sastanka u Bratislavi ove godine. Imamo dakle te zaključke tog, tog sastanka, a sada kao su predsjednici ovog sastanka gospodin Haek eh, i gospodin eh, Moraes su pripremili eh, nacrt poslovnika koji su podnijeli podnijeli su na potencijalne amandmane ako ju bude da će se prezentirati na ostalim forumima koji se tiču ovih pitanja unutar Europske unije. Zajednička skupina za parlamentarni nadzor za Europu nije naravno interparlamentarna konferencija kao takva, kao što su razni govornici e, to već naglasili. Tijekom sastanka u Bratislavi. S obzirom na tu činjenicu, pri pripremi poslovnika su predsjednici su pokušali uspostaviti jedan okvir koji će omogućiti ovoj zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor da funkcionira na funkcionalan, učinkovit i transparentan način. Njemački Bundestag je podnio amandmane, također Irski parlament, Španjolski, e, Francuski senat, Hrvatski sabor, zatim e, Ciparski parlament i Mađarska nacionalna skupština. Svi su podnijeli amandmane. En una tabla corporativa... Svi su oni podnijeli amandmane na razmatranje. Oni će, ovi amandmani će biti teme naše rasprave danas popodne i sutra ujutro. Uz te amandmane predsjednik Europskog odbora Danske, e, predsjednik odbora za europske poslove Danske poslao dakle pismo su predsjedniku zajedničke skupine za parlamentarni nadzor u kojem se predlaže dan još jedan amandman poslovnika. Želim samo podsjetiti da Danska nije članica, dakle nije potpisala uredbu u Europolu, ali je pozvana un da sudjeluje na sastancima zajedničke skupine za parlamentarni nadzor od strane e, dakle su predsjednika ove skupine. Dakle, Danska je samo promatrač, zemlja promatrač, e, predstavnici Danske sa strane e, Europskog parlamenta i sa strane Danskog parlamenta će dobiti riječ za trenutak kako bi predstavili njihovo stajalište. od kolegita omalt poolt sooviksin välja tuua paari lausega, mida see Dragi kolege i kolegice, u nekoliko sljedećih rečenica želio bih e, predstaviti prijedlog za e, poslovnik i glavne amandmane koje smo predložili u skladu sa e, konferencijom u Bratislavi te u skladu sa postupkom za suradnju naš prijedlog je sljedeći. U ocrtavanju zadataka za suradnju. E, članak 51 će biti, o kojem smo već govorili, će biti e, temelj e, task force, odnosno jedinica će dakle održavati dva sastanka tijekom godine. Imaće članove iz nacionalnog parlamenta i Europskog parlamenta u prvom sastanku će se sastanak održati u Europskom parlamentu, drugi sastanak unutar parlamenta zemlje koja predsjeda Europskom uniju. Na oba sastanka su predsjedat će sastanak, e, e, su predsjednika Europskog parlamenta te e, predsjednik nacionalnog parlamenta u smislu na suradnje radni jezici biti će engleski i francuski. Također smo odredili načela konsenzusa što se tiču podnošenja različitih dokumenata i predlaganja amandmana postupcima. Dakle, to je srž ovog e, prijedloga. Međutim, mislim da vjerujem da su svi imali vremena da e, detaljno prouče prijedlog. Što se tiče amandmana koji se ovdje predlažu, e, postoje pet točaka koje zapravo su na, najviše potakle na razmišljanje. Prva točka, davanje uloge trojki, drugo e, mehanizam za donošenje odluka, treća točka e, jezični režim, četvrta e, spominjanje tajništva i peta točka ideja, odnosno potreba za, radnim za radnim podskupinama. Drage kolegice i kolege, ako ćemo moći Mm, utvrditi vašu poziciju, e, vaš stav vezano uz ova područja, tada ćemo moći i raditi na njima e, e, te predočiti prijedloge vezano uz određena pravila poslovnika. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kako bismo olakšali našu raspravu, želim dodati sljedeće. Prvo ćemo dati riječ onim parlamentima koji su podnijeli amandmane kako bi mogli kratko predstaviti e, svoje amandmane. Svaki e, predstavnik će dobiti tri minute, a nakon toga ćemo dati riječ predstavnicima Danske kako bi oni mogli e, predložiti svoje prijedloge. Nakon toga oni će također imati tri minute na raspolaganju. Nakon toga zaključno dati ćemo riječ bilo kom drugom izaslanstvu koje želi uzeti riječ i svako od izaslanstva će opet imati tri minute. Dopustite mi da vas podsjetim da tijekom ovih e, inicijalne razmjene gledišta svrha će biti ta da objasnimo očekivanja i stajališta svake od strana. Sutra ćemo imati drugi sastanak e, na kojem ćemo se baviti poslovnikom. On će započeti u 11 sati. Nadam se da ćemo tijekom e, te sjednice tog sastanka uspjeti usvojiti poslovnik. Započnemo s našom raspravom. Želio bih dati riječ njemačkom izaslanstvu. Izvolite. smo već kontaktirali i oni su dakle rekli da žele uzeti riječ. Kada ste spremni, njemačko izaslanstvo, izvolite, e, imati riječ. Gospodine predsjedniče, dragi kolege i kolegice, imamo ovdje nacrt poslovnika Uh, ustanovljavanje zajedničke skupine za parlamentarnost je važni korak u nadzoru parlamenta uh, Europola. Stoga je Bundestag uh, dao prijedloge za amandmane i ja ću vam kratko predstaviti. U našem je zajedničkom interesu da politička kontrola Europola bude učinkovita E, stoga forum e, mora ići dalje od same razmjene informacija. Mora govoriti, imati i organizacijske strukture. E, sadržajni, sadržajna kontrola trojke mora imati sljedeće načela Europskog parlamenta moramo imati nacrte e, za e, dnevni red, na primjer. E, to smo imali i prije u drugim razmjenama. Za kontinuitet nadzora je to jako važno. Zadaća vodstva sjednica će biti u supredsjedništvu za učinkovitu organizaciju rada tijela jeste E, razmjena informacija o ciljanim e, temama e, recimo odnos Europola prema trećim državama. Tu trebamo sadržajnu kontrolu. To mora biti povezano sa stručnim znanjem. I treće, E, moramo imati i e, mogućnost da pismeno budemo u kontaktu e, što će biti neutralno što se tiče troškova moramo zato imati i administrativnu potporu ovog tijela stoga zagovaramo ustanovljavanje tajništva ove skupine to e, e, dokumenti i pitanja Europolu e, kao i zapisnici također moraju biti dijelom te razmjene. To se tiče kako osoblja nacionalnih parlamenta, tako i osoblja Europska parlamenta. E, tajništvo mora imati e, svoje suradnike u glavnim gradovima i mora imati mogućnost putovanja u Brisel. E, mi ćemo sada ću dati riječ mojem kolegi koji će dalje dati objašnjanje. Učinkovita kontrola ove skupine pretpostavlja da imamo dovoljno informacija. Stoga je za nas od središnje važnosti da možemo slati pitanja kako Europolu kao i nadzorniku za zaštitu podataka. Stoga u poslovniku to mora biti eksplicitno rečeno. Pismana pitanja neovisno od godišnjih sjednica se moraju moći slati redovino, redovito jer jedino tako možemo osigurati stalnu, stalni nadzor. Ovaj dijalog e, e, će onda biti poslan i nacionalnim parlamentima. E, ova E, ovo pravo na e, pitanja se tiče svih e, tema. Na primjer, razmjena dokumenata mora biti zaštićena. Dragi kolege i kolegice, također je u pitanju i režim jezika. Mislim da njega treba proširiti E, što će e, naravno potaći i poboljšati suradnju s nacionalnim e, parlamentima. To se tiče svih dokumenata koji se moraju poslati kako na svim jezicima kako Europskog parlamentu tako i nacionalnim parlamentima mm, Drago mi je što smo dobili niz amandmana od nacionalnih parlamenta i e, stoga za ovu raspravu moramo dobiti dovoljno vremena. Muchas gracias. Najljepša hvala. Dvojici eh, predsjednika Bundestaga. Imat ćemo priliku čuti komentare na ono što ste rekli, a sada izaslanstvo Irske ima riječ. <clears throat> Dobar dan, gospodine predsjedatelju, kolega u ime izaslanstva. Drago mi je što sam ovdje i što, što ću odati poštovanje svima onima koji će se pobrinuti da ovaj angažman bude plodonosan i uspješan, naročito estonskom e, predsjedanju i Europskom parlamentu. Ova prva sjednica je vrlo važna jer da je oblik e, želji e, ljudi potvrđene Lisabonskim ugovorom <clears throat> Irski parlament i odbor za pravosuđe koji predstavljamo ovdje danas uzbuđeni su <clears throat> time što Europol eh, će dobiti pravi nadzor. Imamo neke dvojbe i zabrinutosti. Predložili smo nekoliko amandmana. Prvi amandman koji smo predložili je ovdje vremenu za eh, intervenciju. Obzirom da naš odbor ima iskustvo kad ljudi dođu i kad sudjeluju u ovom angažmanu, oni moraju dobiti dovoljno vremena da artikulirano predstave ono što žele reći i mislimo da im treba dati dovoljno vremena a to je pet minuta, a ne samo tri minute i to je nešto što snažno zastupamo i želimo da to vrijeme bude dato nacionalnim parlamentima kako bi oni mogli izraziti e, ono što žele. Što se tiče glasovanja, e, Irski e, parlament je mišljenje da svi želimo postući konsenzus, no to nije uvijek moguće i da bi trebalo odluke donositi dvotrećinskom većinom, a ne konsenzusom. Ali opet, mi smo odgovorni, otvoreni i drugim razmišljanjima, no mislimo da se konsensus vrlo teško i rijetko postiže i da svi parlamenti moraju imati svoj doprinos i da bi to trebalo biti dvotrećinskom većinom. Također što se tiče lingvističkog režima. Ja sam danas počeo e, svojim službenim jezikom Irske, gelskim, to je e, jezik koji je prepoznat u Europskom parlamentu i mi vjerujemo da su svi jezici važni i trebali bi e, biti prevođeni. No, i dalje smo otvoreni za raspravu o tome. Imamo i tehnički amandman za 4.1. To je promjena riječi e, sa front u baj from baj. I također e, smo uvjereni da predstavnici u Europolu i e, upravnom odboru da treba postojati strukturiran mehanizam izvješćivanja ovoga e, tijela i treba biti ugrađen u pravilnik o poslovanju jer e, kao što znate ako imamo predstavnika u upravljenom odboru e, praksa bi trebala biti da taj predstavnik treba nas izvijestiti o tome što je čuo i to treba formalizirati, što treba biti ugrađeno u pravilnik o poslovanju. I konačno želimo da imamo takav proces e, kojim ćemo se opet pozabaviti nakon dvije godine, a to je pravilnik kojim ćemo razmotriti nakon dvije godine, to je nešto što se stalno razvija, mijenja i ovisno o tome koliko smo mi učinkoviti u svom radu, mi bismo trebali biti u položaju da mijenjamo poslovnik i pravilnik i da to bude fleksibilnije. Vjerujem da je njemačko izaslanstvo ima već amandman u tom smislu. Mi smo spremni na kompromis, ali nismo spremni na kompromis o izvješćivanju ovome odboru od strane njihovog predstavnika. Mislim da je to vrlo važno, a što se tiče vremena za govor, mi nismo pripravni na kompromis u tome. Mi vjerujem, ako su li spremni putovati i sudjelovati, onda bi im se trebalo dati dovoljno vremena za govore. To je osnovno načelo. Sve u svemu, Irska je mala e, zemlja, nažalost, kriminal ne poštuje granice granice, a rad Europola je vrlo važan e, za borbu protiv međunarodnog e, zločina i terorizma. Također je potrebna politički nadzor sveg rada u Europola i ova sjednica je zapravo e, nadati se početak učinkovitog demokratskog političkog nadzora operacije Europola. Eto, to je to iz, iz Irske. Hvala kolege, a sada ćemo dati riječ španjolskoj e, izaslanstvu. Izvolite. Dobar dan, predsjedatelju Španjolski parlament je vrlo zadovoljan činjenicom da sudjeluje u ovom zajedničkom odboru za nadzor je nadzor, povećava povjerenje građana i čini rad Europola učinkovitim, a to je vrlo važno. Moramo nadzirati i njegovati učinkovitost te agencije jer se borimo protiv vrlo ozbiljnih zločina koji mogu oštetiti države članice i to vrlo ozbiljno kao što smo vidjeli eh, u terorističkim napadima napadima. Naš se amandman odnosi na pravo koje mi smatramo temeljnim pravom, a to je pravo država članica, odnosno članova skupine za nadzor da se izražavaju svojim jezikom, što znači da trebaju se dokumenti prevoditi, e, da treba eh, usmeni prijevod u parlamentu kada se sastanci ne održavaju u Europskom parlamentu. To nije samo pravo članova na izražavanje na svom jeziku, već također smatramo da kad Imamo goste koji mm, su tehnički e, stručnjaci i oni moraju također e, se izraziti na jeziku koji najbolje govore i razumiju. To je vrlo važno tako da bismo mogli dobro i pravilno razumjeti ono što nam žele reći i tako da možemo bolje postaviti pitanja na koje će oni odgovoriti. Mi vidimo da i druga izaslanstva također žele da parlamentarci koriste svoj jezik, a to je još e, tim više važno u slučaju skupine za nadzor jer ne govorimo samo o članovima Europskog e, parlamenta, već i članovima nacionalnih parlamenta. Moramo naravno uzeti u obzir e, i kontrolu troškova, no treba zajamčiti prava parlamentaraca i pobrinuti se da specijalisti koje pozivamo e, daju svoje mišljenje e, našoj skupini za nadzor i da se mogu izraziti na jeziku koji e, žele. Moramo se pobrinuti da nacionalni jezici, odnosno pravo na korištenje nacionalnih jezika bude zajamčeno. Hvala kolegici, na to ćemo odgovoriti kasnije, a sad ćemo dati riječ francuskom izaslanstvu. Izvolite. Hvala predsjedniče. Hvala predsjedniče, dozvolite me u prvom redu da vam čestitam na radu koji ste napravili, e, to jest Estonsko predsjedništvo kao i komisija i Europski parlament. Drago nam je kao što ste upravo rekli da ste slijedili E, velike smjernice preporuka e, nacionalnih parlamenta iz Bratislave e, u travnju što ste odgovorili na osjetljivosti Francuskog senata što se tiče predstavništva nacionalnih parlamenta. Supredsjedništvo parlamenta i rotirajućeg predsjedništva kao i komunikacije koje će e, doprinijeti učinkovitosti našeg rada. E, mi imamo pitanje, a to se tiče tajništva e, skupine. Njihova se egzistencija tog tajništva se ne spominje u poslovniku. E, mislim da naša nadzorna skupina mora imati tajništvo kako bismo razmjenjivali informacije između članova skupine. E, to tajništvo će biti još operativnije jer će se koristiti umrežavanjem tajništva e, nadležnih odbora E, i komisija e, odbora u parlamentu i e, povjerenstava u komisiji. Mm, mm. Članak 3 stavak 6 govori o, o tom umrežavanju. Ovaj amandman nadopunjava amandmanu amandman koji je upravo spomenuo predstavnik Bundestaga. Mislim da to, to trebamo uzeti u obzir u pripremanju poslovnika. Hvala lijepa, dragi kolega. A sada dajem riječ delegaciji Cipra, a zatim Mađarske. a onda će Europski parlament dati svoje komentare. E, želimo provesti e, više vremena e, sa, na, i posvetiti ga pitanju Danske. Neovisno o tome što žele reći drugi kolege i kolegice i oni će dobiti priliku da uzmu riječ. Predsjedniče, dragi kolege i kolegice, i mi bismo željeli pozdraviti ono što je napravljeno. Naš tekst je kratak. Imamo, biti ću kratak, spomenut ću glavne točke. Naravno da moramo raspravljati o tekstu. Moramo, u članku 2, stavak 2, Imamo dodatak e, dva tri, stavak 2. Cilj našeg e, amandmana jeste da naglasimo da je postupak nadzora a Europala, mora biti interna stvara. To predviđa i uredba. Poziv e, promatrača mora mora uslijediti nakon odluke tima i e, to mora biti e, zajednička odluka. Države članice moraju imati bolji pristup, e, ali ne treće zemlje. Stavljanje trećih zemalja i država članica u ravnopravni položaj nije dobro. Članak 3 stavak 2, tu bismo željeli dodati danima za sastanke, datume koji će uzeti u obzir e, ulogu e, za zajedničke skupine u više e, godišnjem programu. Moramo imati dovoljno vremena za raspravu mm. kako bismo imali utjeca na višegodišnje programiranje. Sljedeći amandman se tiče članka 4.1 e, e u vezi sa usvajanjem odluka i zaključaka predlažemo da slijedimo e, primjer Kozaka gdje se zaključci usvajaju konsensuzom. To mora biti osnova za ovaj amandman moramo ustanoviti ovaj e, postupak e, konstruktivnog e, suzdržavanja od glasanja. Ovo se tiče većine i potpunog konsensusa. Četiri, pet, jedan. Tu bismo dodali ovom članku neke vremenske rasporede kako e, što se tiče odgovora e, i primjedbi e, članova zajedničke nadzorne skupine. Mi želimo da uredba bude operativna i da možemo vršiti stvarni nadzor konzultacije u zajedničkoj nadzornoj skupini moraju biti substancijalne. Ako nemamo taj postupak i dokumente, onda će rasprava biti samo usmena. E, neće biti učinkovita. Stoga moramo imati pisane dokumente koji će nam dozvoliti konzultacije. Hvala lijepa. A sada mađarski predstavnik e, izaslanstvo ima riječ, izvolite. Hvala lijepa kolegama i kolegicama. Mađarski parlament pozdravlja e, novu uredbu e, koja nam omogućava zajedničku nadzornu kontrolu. E, time će Europol postati transparentniji i odgovorniji. U strukturi ovog tijela moramo imati ravnotežu između e, pravovaljanosti i e, učinkovitosti. Imamo tu stoga dva prijedloga. E, izvanredne sjednice e, ne trebamo unaprijed odrediti e, mjesto održavanja sjednica, ali dnevni red mora biti donesen zajednički od parlamenta i vijeća. Mađarski parlament slijedi E, iz Stokholma članak 7, koji kaže da prevođenje mora biti osigurano na jezicima e, država članica. Hvala lijepa. Hvala vam na ovim vrijednim doprinosima. Htio bih sada nešto reći u uzet ću e, što se tiče metodologije mislim da moramo uzeti u obzir ono što je je e, definirao Europski parlament kad je e, ustanovio zajedničku nadzornu skupinu. Oni su se prošlog tjedna sastali u Strasburu i dali su mišljenje. E, predstavnici Europskog parlamenta poštuju mišljenja nacionalnih parlamenta, ali prije svega su se svi složili da moramo e, imati konsensus. E, dati ću nekoliko komentara koji nisu komi, e, konačni, ali dati ću vam mišljenje većine predstavnika Europskog parlamenta, a onda ćemo dati riječ Danskoj. Njemačka. Dati ću vam nekoliko informacija. Trojka. Trojka nije zakonodavac, to treba reći. Zakonodavci su Europski e, e, e, pa, parlament i nacionalni parlamenti. Njemački Bundestag predlaže pododbor. Bundestag nam mora objasniti zašto kod parlamentarne kontrole imamo E, tri sastanka godišnje i zašto trebamo imati pododbore. Pismeni kontakti. Naravno, pismeni kontakti su vrlo korisni. To je, nam daje mogućnost da zastupnici e, izraze svoje mišljenje, a i Europol. Govorilo se također i o tajništvu e, tajništvo je spomenuto od strane nekoliko nacionalnih parlamenta. Međutim, Europski parlament to ne smatra potrebnim. Iskustvo nam pokazuje da tajništvo Libea u Europskom parlamentu radi vrlo profesionalno, da je vrlo kompetentno i da ono može e, vršiti tu zadaću, zadaću tajništva bez dodatnih troškova e, a i države članice također imaju svoje odbore koji mogu vršiti tu funkciju. Svoja tijela države članici mogu bez dodatnih troškova vršiti tu zadaći. E, onda daljnji njemački prijedlozi. E, e, formuliranje pismeno pitanja da, to će poboljšati e, protok informacija. Još jedno e, nešto općenito o korištenju jezika. Španjolski parlament je e, spomenuo to pitanje kao i irski parlament. Europol radi samo na engleskom. Europol ne može imati dodatna opterećenja. On nije u stanju da to preuzme. Kako možemo riješiti ovaj problem? Imamo sjednice ovdje u parlamentu, to jednom godišnje, i tu e, imamo zastupljene sve službene e, evropske, e, jezike Evropske unije, uključivo irski. E, dakle, to se vrši automatski ovdje. A kako ćemo postupiti u sjednicama, na sjednicama u drugim e, zemljama članicama. Jednostavno, svaka država članica će platiti e, prevođenje. Recimo u Estoniji Estonska vlada će preuzeti troškove e, simultanog prevođenja i prevođenja. A druge će države članice mogu imati prevođenje ako dovedu svoje e, vlastite prevodjece. To je jednostavno rješenje E, jer nema nikog druga ko, ko može preuzeti troškove prevođenja. Irska sada. E, zastupnici odbora za pravna pitanja. E, slažem se s prijedlogom. Vremensko ograničenje javljanja za riječ Naravno, mora, možemo reći da umjesto tri minuta dademo pravo na pet do sedam minuta. E, proporcionalno težini pitanja. Onda, e, konsensus. E, ovo moram pojasniti. Zašto imamo konsensus u odlučivanju? Kad kažemo E, e, dvije trećine to ne bi bilo u skladu sa parlamentarnim propisima ako uzmemo na primjer ako nemamo više s nama ujedinjeno unu kraljevinu ako i ako ne uzmemo u obzir Dansku, onda imamo 117. 100, onda imamo 100 protiv 17. Ovdje, dakle, Evropski parlament je e, uredio e, stvari na taj način. To je dogovoreno s vijećem. 4.1. Strukturiran e, mehanizam razmjene informacija. To je vrlo važan element. E, to se također precizno objašnjava u članku 51 ako se irski e, kolege sastanu i ako kažu da da prenoše informacija nije e, e, točno definirano onda nismo protiv toga da irski kolege i kolegice daju sami pismeni prijedlog što misle, kako misle da bi se to uredilo poslovnik se mora provjeravati svake dvije godine to radimo tako i ovdje u Europskom parlamentu. A ako e, onda e, e, revidiramo poslovnik nakon dvije godine, onda to znači da ćemo to učiniti već nakon četiri sjednice. To nije puno. Španjolsko pitanje, moja ljubljena Španjolska. Srdačno zahvaljujem na e, suradnji e, španjolskih e, parlamentaraca. Pitanje jezika je već pojašnjeno. Nadam se da će to biti prihvaćeno. Francuska, francusko pitanje. Francuska je vrlo pozitivno ocijenila naš sastanak u Bratislavi. To me veseli. E, Francuska je predložila tajništvo. E, da, dajem opet e, isto pojašnjenje koje sam već dao ranije. Cipar. Pitanje Cipra. I Cipar čestina, čestita na odličnom radu. E, spomenuto je važno pitanje i to nas sada vodi do e, dubinske rasprave. E, to je pitanje promatrača. O tom se raspravljalo i u Europskom parlamentu. Gospodin Morkensen je će o tome isto tako o tome govoriti. Danski kolege će uskoro dobiti riječ. E, naravno, država članica ne može imati e, niži status od treće zemlje. Tu se radi o pravnoj obvezi e, koju nam nalaže uredba. Ako imamo treću državu onda ta e, predstavnik te zemlje može doći e, na, e, na sjednicu ako skupina to odobri. Odobri to dolazak predstavnika treće zemlje. E, podaci. Cipar je s pravom spomenuo to pitanje. Podaci e, naših sjednica, godišnjih sjednica, e, moramo prilagoditi podacima podacima osnovnih dokumenata Europola. zaključci i paraleli koja je povučena sa kosakom. E, način rada koji mi predlažemo ovdje e, skromno, ali odlučno, kako bi zajednička nadzorna skupina mogla biti efikasna e, jeste taj ta je prijedlog donesen e, konsenzusom. članak 5 E, vremenski raspored, to ovisi o svemu što smo već danas čuli ovdje. To mora biti racionalan vremenski raspored. E, transparentnost je spomenula Mađarska. Transparentnost to je alfa i omega svega. E, to osigurava povjerenje u Europol A e, sada nešto o mjestu e, e, sjednica. Kada se ovdje sastajemo u Briselu, zajednička nadzorna skupina ima dva supredsjednika predstavnik e, Europskog parlamenta i predstavnik e, predsjedatelja Europske unije. E, a oni održavaju mišljenje 27 država članica. Prije no što dadem riječ Danskoj, moram još spomenuti dati ću e, riječ Francuskom senatu. E, problem tajništva, e, odgovorili ste djelomično Njemačkoj, pocrtali se da tajništvo Libea je kompetentno i može vršiti tu dužnost. Troškovi za države članice će biti nula. Možete li pojasniti kako će e, to tajništvo e, e, slati informacije svim državama članicama. Može li to raditi tajništvo Libeja? Je li ono u stanju to obavljati? Hvala vam lijepa. Tajništvo će dati neke odgovore, međutim i ja imam održene odgovore na ova pitanja. U redu. Ono što sam želio reći je sljedeće. Sa strane Europskog parlamenta jasno je, iskustvo pokazuje da je tajništvo vrlo profesionalno i sposobno. Ja sam ranije govorio o tome da govorimo sada o španjolskom Hortes Generales. E, ja sam govorio o, e, privilegiji e, bivanja senatorom i članom španskog parlamenta i profesionalnost ljudi koji tamo rade u odborima za unutarnje poslove te u odborima za poslova Europske unije su zaista sposobni da obavljaju taj posao. Siguran sam da je tomu tako i u francuskom parlamentu. Tko je pripremio ovaj sastanak ovako dobro? Tajništvo. Te tajništvo dakle tajništvo Europskog parlamenta te tajništvo Estonije. A ovaj naš odbor je vrlo kompleksan, e, odbor Libe, ali nemamo nikakvih poteškoća u suradnji. Ne znam da li je to odgovor na vaše pitanje, međutim želim nadodati još nešto. Mi se ne moramo nužno sada složiti, mi možemo razmisliti o tome, dakle, e, do sutra ujutro, te možemo reći da se slažemo o točkama ABC i D, a možda točke o kojima se nećemo složiti možemo prepustiti za neke od sljedećih sastanaka. A sada bih želio dati riječ članovima, odnosno predstavnicima danskog izaslanstva, da predstave svoj prijedlog. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. Dragi gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege, hvala vam na pozivu i što ste nam dali mogućnost da predstavimo danski prijedlog. Danas govorimo ime odbora za europske poslove Danskog parlamenta. Danski parlament želi postati punopravni član e, zajedničke skupine za parlamentarni nadzor za Europol. Naši argumenti su sljedeći. Prvo, kada govorimo o e, članku 88 e, stavku 2 e, ugovora o funkcioniranju Europske unije, te u članku 51 uredbe o a, Europolu, jasno je da ova zajednička skupina se treba sastojati od članova Europskog parlamenta, odnosno zastupnika, te zastupnika nacionalnih odnosno predstavnika nacionalnih parlamenta država članica Europske unije. Stoga danski parlament bi trebao biti e, uključen kompletna u rad zajedničke skupine za parlamentarni nadzor za Europol u skladu sa radom parlamenta bilo koje druge države članice. Drugo, e, danski sporazum o e, strateškoj suradnji sa Europolom jest ekskluzivne prirode u, u suprotnosti sa sporazumom Europola sa trećim zemljama. Treće, odluka vijeća kojem se odobrava ova suradnja e, tiče se konkretne specifične situacije Danske, Danska članica države članice kao i e, e, je, pardon, je članica Europske unije te jest također unutar šengenskog područja. Želio bih reći sljedeće. Danska značajno doprinosi E, proračunu koji se tiče Europola Europske unije. E, Danska osigurava dansko osoblje unutar Europola kada se radi o zahtjevu e, bilo koji zahtjev unutar Europola 24 sata 7 dana tjedna. I sljedeće, možda općenitije, interparlamentarna suradnja s Europskom unijom je uvijek se uvijek temeljila na načelu nediskriminacije između parlamenta država članica Europske unije. Kako bismo ilustrirali ovo primjerima, svi parlamenti država članica Europske unije su punopravni članovi SEG konferencije unutar činjenice da tri člane, tri vlade nisu ratificirale ugovor o stabilnosti. Stoga na različitim međuparlamentarnim konferencijama koje se odvijaju u Europskoj uniji moraju sudjelovati svi unutar određenih e, okvira. Sljedeća stvar, Danska vlada i Danska nacionalna policija čini integralni dio suradnje s Europolom. E, što se tiče razmjene informacija te e, suradnje oko obavištenih podataka. Dakle, drage kolegice i kolege, Danski parlament također želi postati punopravni član E, ove zajedničke skupine kako bi dobila dobi jednako pravo da nadziremo našu vladu kao što to pravo imaju ostali e, parlamenti te Europski parlament. To je pitanje e, odgovornosti i legitimiteta Europola u Danskoj u duhu naše nade ka bolje suradnje. Nadam se da ćete poduprijeti našu želju. Gracias a usted, querido kolega. Hvala vam lijepa, dragi kolega. A sada devet govornika se javilo i govornica se javila za riječ, ali sada bih samo kratko želio održati mm, uvodnu riječ. Danska jest i uvijek je bila saveznica Europolu. Međutim, Danska je provela referendum o bivanju članicom Europola. I izglasano je ne kao kolegislator Europski parlament i Europska komisija, kao kolegislator i Europski parlament i Europska komisija su pokušali riješiti ovo pitanje između Europola i Danske kako da bismo to uspjeli mi smo zapravo E, doveli te zakone do samih granica. Što smo učinili? Mi smo zapravo odredili da je Danska treća zemlja, iako to nije. I nakon toga smo potpisali sporazum o suradnji u smislu operacija sa Danskom kao trećom zemljom. Kako bismo Danskoj dali način da, pružili način da surađuje. sud Europske unije, pitanja, suradnja po pitanju proračunima, e, e, Olafu, policija i tako dalje. Dakle, to su sve područja na kojima e, surađuje, Danska surađuje s Europolom. Sada se mora riješiti pitanje Danske kao članice zajedničke skupine za parlamentarni nadzor za Europol. Prvi Govornik je gospodin Hamber iz Švedske. Izvolite, imate riječ gospodine Hamber. Gdje Hvala lijepa. Zahvaljujem na svim informacijama koje smo čuli danas i radu različitih parlamenta. Vidim dodanu vrijednost unutar ove zajedničke skupine za parlamentarni nadzor koja e, treba funkcionirati na svim razinama i ne samo da se treba provoditi nadzore rada Europola, nego ćemo e, se mi unutar naših država članica moći zapravo savjetovati o tome kako, koji su danji koraci unutar suradnje. Jer e, zapravo mogurno je moguće, pardon, nije moguće imati dobru suradnju e, ako neće biti te razmjene informacija. Mi smatramo da je Njemačka e, odradila dobar posao što se tiče trojke. Također smo u, e, se slažemo. Nužno je da e, imamo jedan kontinuitet rada. Dakle, to je jako bitno. I to je održano na jedan vrlo elegantan način jer će to zapravo a time ćemo zadržati sve zajedničke resurse. Mi bismo e, željeli postaviti nekoliko pitanja. Željeli bismo shvatiti kako će se odvijati e, posao, odnosno aktivnosti, ako ne kakve su ograničenja, postoje li ograničenja s obzirom na posao. A što se tiče jezika, jezičnog režima, pitanje, mislim da se pitanje riješilo dobro sa ovim inicijalnim prijedlogom. Što se tiče odluke pak, mi smatramo da je konsenzus, početan konsenzus u redu, a nakon toga nakon što počnemo suradnju može se ponovno evaluirati e, konsenzus, odnosno tri situacija i stanje nakon toga. Smatramo da je također bitno, bitna fleksibilnost e, jer ovisno o programu postoji uvijek dakle taj određeni rizik što se tiče intervencija. Hvala vam lijepa na komentarima e, koji su vrlo uravnoteženi i vrlo razumni. A sada gospodin Viset iz Francuskog senata ima riječ. Izvolite gospodine Viset. Ja sam već bio uzeo riječ predsjedniči, pa ću dati riječ kolegici. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Hvala vam na ovoj razmjeni koja je bila vrlo konstruktivna. E, mm, to je uvijek naše parlamentarno ozračje kad surađujemo s Europolom E, e, francuski zastupnici e, već dugo govore o važnosti nadzora Europola. Od prosinca 2013. kad smo pripremili jednu rezoluciju o tome, parlament Evropske unije je sada našao jedan kompromis E, nacionalni parlamenti i e, e, nacionalni parlamenti i Europski parlament surađuju a zajednička nadzorna skupina mora ima pragmatičan poslovnik na ne razmjenjujemo samo dobre prakse moramo analizirati da li e, funkcioniranje Europola dozvoljava stvarnu suradnju sa državama članicama na sigurnosti i zaštiti temeljnih prava. E, govorimo o, usvajanju odluka. E, pravilo o konsensusa malo otežava rad E, mislim da bi, bismo imali dovoljni e, legitimitet e, također bismo osigurali kontinuitet rada. Tu imamo i trojku koja osigurava logistiku. Moramo imati i jednu skupinu koja će biti paralelna Kosaku. E, također je važno da članovi skupine mogu postavljati i pismena i usmena pitanja. E, govorili ste o, o pismenim pitanjima. Mislim da je važno da imamo i mogućnost e, usmenih pitanja. Ta, ti odgovori mogu onda biti temom na zajedničkim raspravama. Hvala lijepa. Da, slažemo se da ćemo morati detaljnije sagledati pitanje e, oko kojeg ste izrazili bojazan. Međutim, već smo govorili o konsenzusu i e, tu nema problema. Kada se radi o usmenim i pismenim pitanjima, tu nema nikakvih problema. Sada dajem riječ gospođi Sipal, ona je govornica za politički klub socijalista i demokrata u Europskom parlamentu. Ona je divna glasnogovornica. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. E, ja nisam e, oficijalno, zatražila riječ, ali slušajući kolegu iz Danske o njihovom zahtjevu da, Danska bude punopravna članica u ovoj zajedničkoj skupini, moja spontana reakcija i mislim da ste jasno čuli je bila ne. A zašto? ja bih jasno željela malo razjasniti zašto je moja odluka negativna. Već ste spomenuli referendum koji se održao u Danskoj. Referendum koji mm, je odlučio da Danska između ostalih neće biti e, članicom Europola. Ovdje u ovoj kući imali smo dugu raspravu mm, na kojoj smo raspravljali o tome da u redu postoje referendum i rezultat kojeg treba uzeti ozbiljno. S druge strane, željeli smo pokazati spremnost da nastavimo e, neku vrstu suradnje. Stoga smo organizirali nešto i neki kolegi i kolegice još uvijek nisu uvjereni da je to pravo rješenje, međutim mi smo organizirali način da osiguramo da Danska dakle bez obzira na ovaj referendum nije potpuno izvan e, izvan e, ove suradnje, ali da ima status sličan trećim zemljama. No, budimo iskreni, kada tražite punopravno članstvo, odgovor je ne, jer ako uzmemo odluke e, ozbiljno moraju postojati posljedice. Žao mi, ali vi ste na referendum izglasali ne, mi ne želimo biti dio Europola. Tako da ako sada vam počnemo davati sva ista prava kao i sve države članice, jer sve države članice bi trebale imati ista prava, isti pristup svim organizacijama. Međutim, vi ste imali referendum na kom ste odlučili ne. Ako sada popustimo i Danska postane punopravna članica svega, koja je onda vrijednost vašeg referenduma? To je problem. Iz toga ne želimo dati krive signale drugima i želimo podsjetiti naše države članice parlamente, no također i naše gradane, građane, kada glasaju o bilo čemu, oni moraju znati da se svaki glas broji, uzima u obzir i da su rezultati ozbiljni. Iz te perspektive žao mi je, ali moje osobno stajalište je da upravo iz ovih razloga Danska ne može imati ista prava u ovoj skupini kao i sve druge do sada kao i drugih 27 država članica. Hvala. Kao i uvijek, vrlo ste se jasno izrazili. A sada ću dati riječ gospodinu Lenetu iz Estonskog parlamenta. Hvala E, cijenjeni predsjedatelju, ne vjerujem da postoji bilo tko u ovoj dvorani ko, koga ne zanima evropska sigurnost, bez obzira radi li se o nacionalnom parlamentarcu ili evropskom parlamentarcu. Stoga naša zajednička radna skupina ima vrlo važnu ulogu jer će putem nadzora povećati efikasnost Europola, kao što ste to dobro rekli, gospodine Mera. I da, ovo je vrlo važno. Kako bismo uspjeli u svom radu, također nam treba jedan proces donošenja odluke koji će biti brz i učinkovitost. Nadzor se treba temeljiti na konsenzusu, no ne budemo li koristili analogiju Kosaka kako bismo doprinijeli e, efikasnosti, to je nešto čemu moramo razmišljati i što je predložilo nekoliko država članica. Moramo biti fleksibilni. Hvala. Hvala gospodin Lanete. A sada ću dati riječ gospodinu Popovu iz Bugarske. Hvala ja sam povukao pitanje jer sam već čuo odgovor. Dakle, zahvaljujem još jednom. Gracias a Popov. Hvala i vama, gospodine Popov. A sada iz talijanskog senata, gospodin Krimi. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Hvala na e, izvrsnom poslu i na ovom tekstu. Talijanski senat vjeruje u e, važnu ulogu zajedničke skupine za parlamentarni nadzor za Europol, e, te time podržava dakle rad ove skupine. Mi se slažemo sa većinom parlamenta u tome da aktivnosti ove skupine moraju započeti i moramo imati e, rješenja, to je kompromis o zakonskom uređenju jer mora ova zajednička skupina postati operativna. Što se tiče jezika, e, moramo e, imati jednu konstantu suradnju. Što se tiče službenih e, jezika, odnosno da bi, da to bili francuski i engleski, izaslanstva mogu imati dakle na vlastiti trošak prevođenje, odnosno simultano prevođenje sa ovih, ovih dvaju službenih jezika. Što se tiče pitanja tajništva, smatramo da bi bilo dobro na neki način da se iznađe kompromis, na primjer u amandmanu Bundestaga koji se tiče e, uvođenja e, trojke. E tako, rješenje bi eventualno e, dopustilo korištenje jedne strukture usluge, odnosno službe potpore ove zajedničke skupine na način da bi tajništvo upravo ove trojke e, moglo to provesti e, podržano od strane osoblja Europskog parlamenta kako bi dakle sve bilo bez troškova jer e, to bi bilo na teret nacionalnih parlamenta koji čine dio trojke također i Europskog parlamenta. Što se tiče e, ostalih pitanja koje e, sa Europskog parlamenta e, želi podržati, a o kojima se govorilo, što se tiče tih pitanja, bitno ih je detaljnije ocrtati i znači konsenzus vezano uz te odluke. Tu govorimo o odlukama koje se tiču amandmana e, koje e, su parlamenti podnijeli. Hvala. Bueno, muchas gracias a usted, señor. Najljepša hvala, gospodine Krimi. I samo bih vas jedno pitao, pažljivo sam slušao ono što ste rekli o financiranju e, tajništva biste li nam mogli poslati jedan kratki tekst o tome? Bio bih vam zahvalan. Sutra ćemo ga onda pročitati i ocijeniti. A sada bih dao riječ gospodinu Todbiću iz, iz Finske. Hvala gospodine predsjedatelju. Kolege, okupili smo se ovdje jer smo zajedno snažniji nego svaka država članica sama za sebe. Naš je zajednički cilj eh, imati radni mehanizam za nadzor Europola. To nam treba, kao što je rekao predsjedatelj drugi, no Finska smatra da treba mm, naći za, e, za pet, e, rješenja za pet pitanja koja su ovdje postavljena. Kako raditi efikasno, kako biti etični, kako imati utjecaje, kako imati smislenu suradnju. A što se tiče uloge Danske, finski je pristup vrlo pragmatičan. Imamo parlamentarno tijelo a Danska je članica Europske unije. Iako Danska ima poseban aranžman, ekskluzivan aranžman sa Europolom, kao što je predsjedatelj istakao, e, njihov je sporazum e, drugačiji od sporazuma s Europola sa trećim e, državama koje nisu Danska. sa praktičkog stanovišta ne bi bilo pametno imati treću različitu kategoriju samo za Dansku. Dakle, Finska podupire pristup po kojem Danska može sudjelovati u radu skupine za nadzor i može biti članicom zajedničke skupine za nadzor. Zahvaljujem svima na e, uloženom trudu. Nadam se da ćemo se složiti sutra o svemu. Hvala. Najljepša hvala na intervenciji koju smo sada upravo čuli. Mislim da podrška Finske sudjelovanju Danske u zajedničkom odboru je vrlo jasna. A sada ću da je riječ gospodinu Matiću i Slovenije. Hvala vam što ste mi dali riječ, e, gospodine predsjedatelju. sa slanstvo vjeruje da kad budem, kad se, kad budemo razgovarali nacrt e, da se moramo e, prikloniti minimalnom konsensusu i napraviti takav nacrt poslovnika koji se može nadopuniti kada se bude ocjenjivao naš rad. Stoga je vrlo važno da se pobrinimo da nadzor nad Europolom postoji, a da prestiž države ili pojedinačnog pojedinca ne, tome ne smeta. Dakle, nadam se da ćemo moći riječiti sva e, otvorena pitanja i to na pragmatičan način. Bez poslovnika ne možemo osigurati takvu, takav parlamentarni nadzor, te stoga E, s radom da ćemo sutra udoptiti, e, usvojiti poslovnik, odnosno e, pravilnik. Slovensko izaslanstvo je sklono podržati nacrt koji smo do sad vidjeli i nemamo problema ni sa kojim admanmanom pet je pitanja koja su još uvijek otvorena. Predsjedavanje i kontinuiteta u obliku trojka, s tim se slažemo, a kada govorimo o odlučivanjem putem konsenzusa, mislimo da je to najpoželjnija opcija, no kako bismo izbjegli blokade, smatramo također da bismo trebali porazgovarati o mogućnosti da kada se E, e, iscrpila mogućnost e, konsensusa da bi trebalo biti većina od četiri petine što se tiče jezičnog režima treba se držati jednostavnog sistema sa najmanje tehničkih i financijskog opterećenja i nadamo se da u ovom slučaju možemo sačuvati model rada koji nam je poznat u različitim interparlamentarnim forumima. Što se tiče tajništva, mi e, se priklanjamo ideji da ako tajništvo bude funkcioniralo kao kontaktna točka i ako to ne bi e, opterećivalo da e, države financijski, to bi bilo dobro. Što se tiče e, osoblja, odnosno kak, da hoće li se ne sastajati odvojeno ili će se sastajati kao dio cijele skupine za vrijeme e, e, regularnih sastanka, sastanaka. Dakle, očekujemo dalje razjašnjenja, no pozivamo sve vas da, da se postigne konsensus kako bismo sutra mogli usvojiti poslovnik i pravilnik uzimajući u obzir da E, će ga se dopunjavati kako budemo e, e, nastavili s radom. Hvala vam na ovome što ste rekli i što ste izrazili vrlo pozitivan stav Slovenija. Sada ću dati riječ gospodinu Apelu iz parlamenta. Hvala gospodine predsjedatelju. E, počeo bih tako što ću reći da amandman koji se tiče trojke čini se vrlo racionalnim i čini se da osigurava kontinuitet našeg rada. Dakle, Poljski parlament to e, svesrdno podržava. Drugo pitanje je tajništvo, jer s jedne strane imamo situaciju u kojoj imamo tajništvo u svakoj državi članici, što je jako dobro, no oni će uvijek raditi za svoje nacionalne parlamente. To je uvijek tako. Dakle, pitanje je možemo li naći nekakvu schemu po kojoj ćemo imati autonomno tajništvo i gdje ćemo za njega naći sredstva i kako će ono biti strukturirano jer mislim da je ovo pitanje za koje za sad nemamo odgovor. Sljedeće pitanje bi bio proces donošenja odluka. Ako to budemo nazvali konsenzusom u načelu, to je nešto što dobro radi u Kosaku i mislim da bi to bilo najbolje rješenje od svih e, opcija koje su nam dostupne jer svaka država koja aktivno sudjeluje ili koja bude aktivno sudjelovala u tom procesu donošenja imat će svoje pravo ali e, će biti lakše donijeti odluku ako tako budemo postupali i zadnje pitanje je e, vrijeme odnosno rokovi Znam da svaki e, predsjedatelj koji dodjeljuje vrijeme za govor mora to učiniti tako da svaka država članica može dobiti riječ i stoga mislim da bismo trebali reći da predstavnik svih država članica trebaju imati mogućnost javiti za riječ, a kako će se vrijeme raspodjeljivati, to će biti u rukama predsjedatelja. Hvala lijepo. E, hvala gospodine Apel. a sada bih dao riječ Gospodin Pistoriju iz Njemačkog Bundestaga. Europel kao i sve sigurnosne agencije živi od dva elementa. E, mora biti e, kredibilan i mora imati parlamentarni nadzor. Oba ova pitanja e, nalaze svoj odgovor u poslovniku. Međutim, Povjerenje zahtjeva suradnju, a, a isto tako predanost zadacima Europola. Stoga moram reći da dijelim mišljenje kolegice Zipel. I ja bih se veselio da je Danska članica Europola. Međutim, netko ko je to izglasao referendumom da ne, želimo, ne želi biti e, članica Europola ne može biti članom. E, dobrovoljna suradnja e, je vrlo korisna i status promatrača je to. Mišljenje o trojki dijelimo. Mislim da smo na dobrom putu za kontinuitet rada E, na što polažemo veliku vrijednost. E, pod skupine e, i pod odbori, tu se radi uglavnom o tome da se rad olakša. Naravno, želimo spriječiti dodatne troškove. Ti pod odbori onda rade paralelno sa glavnim odborom. One E, se mogu sasta ne moraju se uvijek e, sastajati već mogu mišljenja razmjenjivati e, elektronski mislim da trebamo tajništvo to možemo organizirati neutralno što se tiče troškova to bi bilo zaista u interesu predstavnika nacionalnih parlamenata doprinjelo bi to učinkovitosti rada skupine a onda bi e, također e, oteretilo e, tajništvo Libea koje sigurno ima dovoljno zadataka. Pravo na pismena pitanja mislim da je to legitimno. Mm, o tome su svi govorili na taj način da mislimo da je to prihvatljivo za sve. E, klauzula o reviziji. E, nema ništa e, ljepše nego raspravljati o poslovniku. Poslovnik nije Biblija, nije nešto što je urezano u, mramoru. Poslovnik se mora moći revidirati s vremena na vrijeme. Moramo vidjeti što se može poboljšati, onda ćemo osigurati i postizanje dobrih rezultata. Najljepša hvala gospodine Pistorius. Da, hvala što ste sagledali e, sva pitanja i sve e, teškoće u pojednostavljenju. A sada ću dati gospodinu, Riječ, gospodinu Vicu iz Belgijskog parlamenta. Kolege, u ime Belgijskog izaslanstva samo tri e, riječi, tri stvari. Prvo, kandidatura naših danskih kolega. O tom smo razgovarali na odboru za unutarnje poslove 22. rujna i odbor je odlučio da podupre Dansku da, u tome da postane E, punopravni član ovo, skupine za nadzor Europola. Znači, ako bude bilo kakvih amandmana u tome, mi ćemo ih podržati. Drugo, e, jezični režim mi potpuno podržavamo ono što je rekao gospodin Diaz de Mera o jezicima znači i tu mogu biti vrlo kratak i treće ono što mi vjerujemo da je važno, a to, to je rasprava e, glasovanja putem konsenzusa, fale nam dvije riječi, u principu e, odlučili smo da u principu e, glasanje biti konsenzusom. pitam se zašto su te dvije riječi nestale. Unaprijed se veselimo suradnji svih država članica i Europola. Najljepša hvala. No, muchas gracias E, najljepša hvala vama, gospodine Mecu. Pribilježili smo ono što ste rekli u svezi sa Danskom, odnosno kao odgovor na pitanje Danske, a sada dajem riječ gospodinu Boraško Polosu iz Grčkog parlamenta. Izvolite, imate riječ. Hvala najljepša Hvala na odlično pripremljenom sastanku svima. Vama zahvaljujem Europskom parlamentu i državama, državi predsjedatelju Estoniji i svim kolegama koji su podnijeli vrlo eh, zanimljive prijedloge, odnosno amandmane. Mm, mi se slažemo s većinom od njih. E, želio bi izraziti e, stajalište svoje zemlje u svezi sa e, amandmanima. Općenito govoreći, vrlo je bi, trebalo biti jasno da debate mora biti efikasne s jedne strane, a s druge strane moramo vidjeti kakve praktične mogućnosti nam stoje na raspolaganju a, a i kakva ograničenja. Što se tiče sudjelovanja Danske, kompromisno rješenje bi bilo ono koje je spomenula e, Ciprska nacionalna e, skupština. Imamo tri skupine. Punopravni članovi, e, članovi koji sudjeluju u proceduri bez prava glasa, tu možemo imati Dansku i treće promatrači koji nemaju ista e, prava. Što se tiče organizacijskih e, prijedloga koje je spomenula Njemačka uglavnom, ja mislim da uz postavljanje trojke je nešto što može funkcionirati. To iskustvo imamo iz drugih odbora i drugih foruma kad e, u predsjedanju imamo trojku koja osigurava vremenski kontinuitet. I dobro je stvoriti podskupine koje će e, nastaviti rad jedne, jedna za drugom, a ne raditi paralelno e, u plenumu. A plenum će razmotriti rad pod skupina. Što se tiče drugih točaka, vrijeme je dozvoljeno za e, javljanje članova. To bi trebalo biti ostavljeno na volju predsjedatelju. I Točno je da u većini slučajeva tri minute jednostavno nije dovoljno. To je vrlo ograničeno vrijeme. No, ako govorniku treba više vremena, predsjedatelj bi trebao odrediti koje će to vrijeme biti, tri do pet minuta. A što se tiče vremena za donošenje odluke, moja država ima jedan srednji stav. Mi smatramo da, nekim, da u nekim slučajevima kad se dođe do mrtve točke, mi bismo trebali um, koristiti um, kvalificiranu većinu ali ne bismo kvalificiranu većinu koristiti od samog početka bez specifičnih proceduralnih e, e, odluka. Konsenzus bi trebalo biti pravilo, a te odluke bi trebalo donositi kvalificiranom većinom kada treba donijeti odluku, a nema rješenja kad dođemo do mrtve vočke. Što se tiče lingvističkog režima, do sada smo slijedili pravilnu proceduru, mogao bih i više govoriti, ali obzirom na vrijeme završit ću. Hvala. E, najljepša hvala. Sljedeći na popisu oni koji su se javili za riječ. E, Rumunjski parlament, Donji dom. Dragi kolege, čas mi biti ovdje. Ja ću vam se obratiti na svom vlastitom jeziku. Hvala. Pročitala sam amandmane vrlo pažljivo i željela bih neka pojašnjenja. Mi mislimo da je prijedlog u svezi sa trojkom vrlo zanimljiv. On također osigurava kontinuitet. Kada govorimo o ideji trojke, tajništvo naravno mora e, biti siguran od strane parlamenta država članica koje čine dio trojke e, u porotacijskom e, sustavu. Što se tiče e, pod skupina, svaki parlament mora imati svoje predstavnike u tim podskupinama, način njihova rada mora biti takav da organiziramo rad podskupina skupina E, prije plenarnog zasjedanja na takav način da zaključci donešeni na tim sastancima mogu biti predstavljeni na e, plenarnom zasjedanju. Što se tiče načina na koji se donose odluke, mi ćemo se temeljiti na deklaraciji iz Bratislave koja govori o konsenzusu. Kada se radi o e, upitima važni, važan su i koristan instrument. Međutim, e, moramo e, razmisliti o sustavu na koji se mogu e, primijeniti nas je oko 130 članova ako će svi biti prisutni blokirat ćemo aktivnosti Europola nitko od nas ne želi tako nešto hvala lijepa mm, El tiempo de interpretación limitado. Muy limitado. Hvala. Lijepa, mi imamo ovdje e, prevoditelje i prevoditeljice ovo popodne, e, dakle, e, na ograničen period vremena, govorimo o profesionalcima koji imaju radni dan koji traje određeno vrijeme, te Predlažem da se sad gospodin Stauskus iz Litve i gospodin Šusteg iz e, Bundestaga jave za riječ, a sutradan ćemo nastaviti sa gospodinom Georgelosom iz Cipra te gospodinom Solejem. Ako se slažete, e, sada ćemo čuti dova dva, e, dvije intervencije i sutra nastaviti sa ostalim govornicima. Hvala vam na razumijevanju i sada dajem riječ Gospodin iz izlite. Hvala vam lijepa. Ja bih želio zahvaliti odboru Libe te Estoniji, odnosno estonskom predsjedništvu na organizaciji ove rasprave oko vrlo važnog pitanja, te mi je vrlo drago e, vidjeti da E, su mnogi predstavnici nacionalnih parlamenta izrazili svoja stajališta o poslovniku e, zajedničke skupine za parlamentarni nadzor. To pokazuje da svi želimo imati doprinos e, u osiguravanju bolje sigurnosti za naše građane i suočavanju sa današnjim izazovima. Što se tiče klauzula o reviziji koja osigurava da će se unutar dvije godine revidirati poslovnik, je nešto što zahtjeva komentare, međutim Estonija nije službeno predstavila svoje komentare, no mi podržavamo Irsku, Hrvatsku, Mađarsku, Njemačku, koji su podnijeli amandmane vezano uz jezični režim. I kao što je kolega spomenuo, dokumenti će biti ako se svi dokumenti e, prevedu na sve službene jezike, to će e, stvoriti dodatno opterećenje za sve nas. Međutim, smatram da e, je konferencijsko prevođenje vrlo potrebno jer će nam dopustiti da imamo bolju raspravu, bolju analizu svih detalja koji su vrlo važni. A svi znamo E, da su detalji najbitniji, ključan faktor. Stoga mislim da moramo mm, pokušati iskoristiti svaku mogućnost da, da imamo mm, simultani prijevod na sve službene jezike Europske unije, jer bi to bio, po mom sudu, preduvjet za naš uspjeh. Jer e, će nacionalni parlamenti e, morati surađivati i želim uspjeh svima u suradnji. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegi na ovom komentaru. A sada gospodin Šuster iz Bundestaga, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Njemački Bundestag e, e, je, e, može objasniti naše amandmane. Odreći ću se o amandmana o trojki, pisani prijedlozi E, a pitanje jezika vidim da to ima e, iza sebe većinu, konsensus. E, govorio bih o podskupinama i o tajništvu. Mislim da Europol sa njemačkog stanovišta ima mora imati veliku budućnost što se tiče sigurnosti Europe stoga on mora možda dobiti i veće nadležnosti. Ako to želimo politički, onda e, moramo imati usporednu parlamentarnu kontrolu. Jer je parlamentarna kontrola e, najčvršći mač demokracije. E, kod ovakvog tijela moramo imati samosvijest da e, e, one stvari koje su e, već jasne u poslovniku to, to je pitanje troškova podskupine ako se samo sastajemo dva puta godišnje stalna parlamentarna kontrola će biti jako teška Stoga smo imali ideju da eh, za neka, eh, za neka središnje točke eh, zaštita podataka ili terorizam da bi zato trebalo stvoriti mrežu umrežavanju umrežavanju, a to bi bilo moguće s osnivanjem podskupina podskupina koja bi iz svojih država članica pripremale naše sjednice e, za te dvije e, vrlo važne teme. Dakle, one bi se stalno brinule za, za to. Parlamentarna kontrola mora biti stalna. Stoga ona ima e, samo fiktivnu funkciju. Stoga zagovaramo osnivanje ovih podskupina. A sada nešto o temi tajništvo. Čvrsto sam uvjeren da e, odbor Libe to može danas e, raditi, možda čak i srednjeročno. Ali ovo naše tijelo, ova skupina je kamen temeljac za daljnji razvoj Europola i mislim da trebamo za naš trajni rad, da trebamo takovo tajništvo. I e, tu ne smijemo od samog početka štediti. E, imali smo prijedlog rumunjskog kolege. Naravno, e, tri nacionalna parlamenta, trojka, mogu financirati svoje suratnike na 18 mjeseci a, hoće li oni raditi u nacionalnim glavnim gradovima, hoće li raditi preko interneta ili e, u Briselu? E, to je pitanje. Trebamo biti fleksibilni, ali mislim da je potreba ovakvog tajništva jasna već danas Čvrsto sam uvjeren da ćemo u sljedeće dvije e, godine skupiti e, iskustva e, i da će za ta iskustva zaista biti potrebno tajništvo. Mislim da ne smijemo odlagati tu odluku o osnivanju tajništva. Hvala lijepa. Gospodinu Šusteru. A sada riječ ima gospodin Jurgalas iz eh, Ciparskog eh, parlamenta. Hvala gospodine predsjedatelju. Ispričavamo se što zadržavamo prevoditelje nešto duže. Žele bih jedno pojašnjenje. Da li biste mogli pojasniti eh, sljedeće? Ne tiče se to amandmana koji imamo ispred nas. Mi se svi slažemo da kako bismo imali e, učinkoviti parlamentarni nadzor te aktivno sudjelovanje zajedničke skupine za parlamentarni nadzor, predstavnici e, ove skupine e, bi trebali biti u upravljačkom odboru Europola. U članku 51 je to navedeno u uredbe o Europolu. Međutim, imenovanje ove osobe bi se trebalo odviti ovdje. Dakle, mi bismo trebali imenovati tu osobu. Možete li, molim vas, razjasniti to? Prvo, da li se slažete sa ovim stajalištem da bismo mi trebali definirati naše predstavnike nezavisno od e, rješenja koje se tiče poslovnika koji će se donijeti sutra, a drugo, da li ste e, odlučili što se tiče postupka imenovanja predstavnika u, e, upravnom odboru Europola. Hvala vam na vašim pitanjima. E, želim e, samo kratko sažeti e, što se danas odvilo kako bismo bili spremni za sutra kada ćemo nastaviti s našom raspravom. Jedina stvar koju bih želio zamoliti je sljedeće. Želio bih zamoliti tajništvo odbora LIBE da nam da sažetak mišljenja koja su iznesena danas popodne. Što se tiče pet skupina pitanja koja, po kojima smo mi podijeljeni. E, jedna samo kratka informacija. Danska je članica e, promatrač upravnog odbora Europola. Dakle, promatrač koji ne glasa. Zatim mi ovdje imamo pravne službe e, vrlo sposobne pravne službe naš odbor im zadaje vrlo mnogo posla. A prošli tjedan zamolili smo za e, pravno mišljenje o Danskoj. E, moraju detaljnije razmotriti e, ovo pitanje. Međutim, zapravo ova situacija nije osigurana zakon, europskim zakonodavstvom. Dakle, nije regulirana nijednim zakonom. E, svi akteri bi trebali e, se ponašati u skladu sa e, ugovorom te člankom 88 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Međutim, ne postoje konkretna pravila koja se tiču toga može li Danska sudjelovati. To je pojednostavljenje onoga što smo saznali od pravne službe Europske unije. E, stoga vam zahvaljujem e, svima na dolasku, nastavit ćemo sutra i e, eto zahvaljujemo prevoditeljima i prevoditeljicama. još jedna stvar. Možda niste shvatili da je, postoji razlika između prijevoda, prevođenja, pismenog prevođenja, što je engleska riječ translating, i e, usmenog, odnosno konferencijskog prevođenja, što se odvija danas ovdje, to je engleska riječ interpreting, a to znači dakle prevoditi usmeno s jednog jezika na drugi. Nismo e, dobro razjasnili tu razliku, pa sam je sada htio e, razjasniti. Zahvaljujem svima još jedan put na dolasku i vidimo se sutra ujutro. Ja samo želim spomenuti jednu stvar. Pozvani smo na primanje koje će početi e, u sedam sati u Jahudi Menuhin e, zgradi na prvom katu, e, prostoriji na prvom